Um, Poštovane kolegice i kolege, dobar dan svima. Predlažem da krenemo s radom. E, vjerujem da ste se uspjeli odmoriti tijekom e, ljetnog odmora i da ste spremni za nove radne pobjede. Predlažem da prijeđemo na dnevni red. Kao prvo predlažem da usvojimo dnevni red. Ukoliko nema primjedbi, konstatiram da je dnevni red usvojen. E, podsjetila bih da se uživo prenosi ovaj sastanak e, na internetu e, a isto tako na svom tabletu ili iPadu imate aplikaciju e-sastanak i meeting i možete preuzeti dokumente budući da ne e, printamo dokumente. Osim toga, podsjetila bih da izdajemo i mjesečni bilten e, u kojem možete pronaći informacije o svim aktivnostima našeg odbora, e, tako da slobodno to proučite. Sljedeća točka dnevnog reda odobrenje zapisnika sa sastanka 24. srpnja. Smatrat će se da je zapisnik usvojen ukoliko ne bude primjedbi do kraja današnjeg sastanka. I na posljedku e, čast mi je i zadovoljstvo predstaviti e, gospodina Timo Haraka, e, finskog ministra zapošljavanja, koji će predstaviti program rada finskog predsjedavanja Europskim vijećem. I odmah dajem riječ gospodinu ministru. Izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovana gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje u Europskom parlamentu. Ovaj odbor, odbor Imko i njegovi članovi imaju iznimno važnu ulogu što se tiče oblikovanja politike Europske unije na jedinstvenom tržištu i politike zaštite potrošača. Kao prvo, čestitao bih predsjednici i potpredsjednicima ovog odbora na imenovanju. Veselimo se e, suradnji s vama koja će biti konstruktivna u interesu e, cijele Europe. E, što se tiče resora, ja dijelim nadležnosti sa Vijećem za konkurentnost, za Vijeće za konkurentnost kolegicom ministricom ekonomije, a u skladu sa raspodjelom portfelja finske vlade. Ja sam zadužen e, za teme e, za koje je nadležan ovaj odbor. E, ja sam prije nekih 20 godina bio praktikant u Europskom parlamentu puno prije nego je moja zemlja postala članica Europske unije, tako da nikad se nisam mogao uopće nadati da ću imati danas ovu ulogu i predstaviti program finskog predsjedavanja Europskom unijom pred ovim odborom. Doista mi je to velika čast i zadovoljstvo. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, smatramo da je iznimno važna uloga Europskog parlamenta što se tiče unapređenja jedinstvenog tržišta i zaštite potrošača na dobrobit europskih građana. Drago mi je što ima mogućnost razgovarati e, s vama o ovoj temi u sklopu finskog predsjedavanja Vijećem Europske unije. Finska je postavila iznimno ambiciozne ciljeve, a cilj je da Europska unija postane najkonkurentnija i e, socijalno uključiva održiva e, ekonomija koja je klimatski neutralna. E, prije nego što e, detaljno iznesem informacije iz s aspekta IMCO-a, ukratko bih istaknuo prioritete našeg predsjedništva. Naši prioriteti povezani su s ciljem održivosti. E, to treba biti zajednički nazivnik za kompletno djelovanje na razini Europske unije. Težište našeg predsjedništva je na područjima na kojima Europska unija na najbolji mogući način može ostvariti dodanu vrijednost. Stoga su naše prioriteti sljedeći. Jačanje zajedničkih vrijednosti vladavine prava. E, drugo, E, osiguranje da Europska unija bude konkurentnija i da bude socijalno uključiva. Treće, e, trebamo ojačati predvodničku ulogu Europske unije što se tiče klimatskih mjera i kao četvrto trebamo osigurati sveobuhvatnu zaštitu sigurnosti građana. Ovo su prioriteti koji su također uzeti u obzir u strateškom programu. Visoko su na ljestvici prioriteta Europskog parlamenta. Naš je cilj tijekom finskog predsjedavanja da e, kao europski su zakonodavci zajedno s vama ostvarimo zajedničku viziju novog programa e, rasta. E, zašto nam je potreban e, novi okvir za održivi rast? Suočeni smo u Europi s novim izazovima. Kao prvo, klimatske promjene zahtijevaju brzo djelovanje na globalnoj razini. Drugo, E, dolazi do brzih tehnoloških promjena i razvoja, a on dovodi do promjena u našem životu, primjerice kroz digitalizaciju, automatizaciju i umjetnu inteligenciju. A kao treće, globalna konkurencija je žestoka i zato je potrebno da Europska unija e, unaprijedi svoje djelovanje kao globalni subjekt. Stoga hitno trebamo poduzeti mjere kako bismo krenuli prema e, socijalno uključivoj i ekološki održivoj ekonomiji. Drugim riječima, trebamo reagirati na globalne izazove. A kako bismo ostvarili e, taj cilj, trebamo osigurati da i poduzeća djeluju u tom smislu i trebamo ih potaknuti na društveno odgovorno poslovanje. Smatramo da kako bismo osigurali održiv rast u Europskoj uniji trebaju nam e, ovih pet ključnih elemenata. Kao prvo, e, djelotvorno jedinstveno tržište Europske unije, drugo, prijelaz e, prema klimatski neutralnoj ekonomiji, treće, moderna industrijska politika koja počiva na digitalnom gospodarstvu sa snažnim težištem na istraživanju i inovacijama, četvrto, aktivna trgovinska politika koja je vanjska dimenzija konkurentnosti Europske unije i zadnje, ali ništa manje važno, trebaju nam nove vještine i kontinuirano učenje. Uvaženi e, kolege zastupnici Europskog parlamenta, zajedničke aktivnosti potrebne su kako bismo pretočili ove ciljeve u e, realnost i što je najvažnije Europska unija mora djelovati na način da ostvarimo rezultate koji su vidljivi za obične građane. Mi kao finsko predsjedništvo smatramo da provedba e, budućeg programa rasta treba biti osnovni zadatak nove komisije. U tom programu moramo imati integrirane politike koje trebaju biti biti ambiciozne, a istodobno i realne. Cilj bi trebao biti da novi program rasta ponudi politički okvir za razdoblje od narednih pet godina. Nadam se da ćemo krajem godine imati program za održivi rast koji će biti spreman za provedbu u Europskoj uniji u narednom desetljeću. E, na neformalnom sastanku ministara nadležnih za konkurentnost u Helsinki u srpnju bila je prva prigoda da ministri razmjene ideje o prioritetima za program rada za sljedeću komisiju. E, države članice pozdravile su sveobuhvatni pristup održivom rastu. Veselimo se nastavku rada na programu održivog rasta u rujnu i na sastanku e, Vijeća ministara za konkurentnost e, u studenom. A sada ću prijeći na finski i reći nešto o značaju politike jedinstvenog tržišta i zaštite potrošača E, u smislu ostvarenja programa rasta e, za Europu. Uvaženi zastupnici, članovi ovog odbora. E, ovaj odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača ima ključnu ulogu što se tiče zaštite potrošača i unapređenja jedinstvenog tržišta, posebice što se tiče uklanjanja barijera E, primjerice na, e, u trgovini robom i uslugama, a i što se tiče zakonodavnih akata koji se odnose na zaštitu potrošača. E, Imko tu odrađuje iznimno važan posao što se tiče promicanja boljih propisa. Zahvaljujem ovom odboru na aktivnostima koje su omogućile usvajanje brojnih zakonodavnih inicijativa uključivo tijekom rumunskog predsjedništva, e, usvajanje primjerice e, uredbe o e, nadzoru usklađenosti sa zahtjevima na tržištu, a isto tako i što se tiče uredbe o zaštiti potrošača. Nastavit ćemo suradnju tijekom ovog saziva kada će pred nama biti novi projekti, primjerice program unutarnjeg tržišta i program carinske suradnje. Iznimno uh, je uh, velik značaj unutarnjeg tržišta za Europsku uniju i razvoj digitalnog gospodarstva. Govoreći o unutarnjem tržištu, industrijskoj politici i istraživanju, Bitno je biti svjestan poveznica između ovih segmenata i prioriteta koje će postaviti komisija. Unutarnje tržište Europske unije važan je čimbenik što se tiče promicanja zapošljavanja. Istaknuli bismo značaj socijalne pravde e, u sklopu unapređenja unutarnjeg tržišta, a to obuhvaća učinkovitu e, provedbu E, i primjenu prava radnika u sklopu e, propisa o upućivanju radnika. Isto tako iznimno je važno da kada govorimo o mobilnosti radnika e, osiguramo poštivanje njihovih radničkih prava u skladu sa europskim propisima. Funkcioniranje unutarnjeg tržišta, razvoj digitalne ekonomije preduvjeti su za rast i konkurentnost. E, što se tiče mjera koje se provode na razini Europske unije, posebnu pozornost trebamo posvetiti uslugama i posebice digitalnim uslugama. Udio usluga u europskom BDP-u e, značajan je, pa je stoga regulatorni okvir e, na ovom području nešto što bi trebalo poticati rast poduzeća i korištenje novih poslovnih mogućnosti. usklađivanje e, propisa i transparentnost propisa treba e, imati veći značaj i na razini Europske unije i na razini e, pojedinih zemalja, E, kako bi unutarnje tržište bolje funkcioniralo u praksi. U razvoju unutarnjeg tržišta važno je čuti mišljenja građana, poduzeća i raditi na uklanjanju prekograničnih e, prepreka poslovanju. Pružanje usluga iznimno je važan segment e, u svim poduzećima i tu je važno osigurati uvjete koji će omogućiti korištenje svih mogućnosti. Potrebno je provesti odgovarajuću analizu kako bismo mogli usmjeriti aktivnosti e, prema uklanjanju prepreka koje stoje na putu e, neometanom pružanju usluga. Ovdje bih e, istaknuo značaj boljih propisa i bolje politike zaštite potrošača što se tiče funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Propisi koji dobro funkcioniraju iznimno su važni za svakodnevni život naših građana. Bolji regulatorni okvir ide na ruku održivom rastu i e, imat će pozitivan učinak i na druge mjere jer je e, nešto što može biti podloga za opću prihvaćenost propisa Europske unije i njihov legitimitet. E, iznimno je važno osigurati okvire unutar kojih potrošači mogu birati e, proizvode i usluge u skladu s vlastitim e, potrebama i uz pomoć odgovarajućih učinkovitih digitalnih alata. Učinkovita provedba novih propisa o zaštiti potrošača iznimno je važna, a tu je vrlo važna uloga nadležnih tijela za ostvarenje ovih ciljeva a prijedlog za direktivu o reprezentativnom djelovanju iznimno je važan s obzirom na instrumente e, pravne zaštite koji će biti na raspolaganju potrošačima. To je jedan od prioriteta finskog predsjedništva. Ovdje bih e, želio spomenuti e, neke važne zakonodavne inicijative za ovaj odbor kojima ćemo se baviti e, tijekom finskog predsjedavanja. E, kao prvo MFF koji je povezan sa vrlo važnim temama za unutarnje tržište, e, potrošači, mala i srednja poduzeća, sanitarne i fitosanitarne mjere. Mada više ne postoji poseban program za mala i srednja poduzeća. Postoji mogućnost da koriste razne instrumente u sklopu e, programa na unutarnjem tržištu. E, u sektorima kao što je turizam važno je pronaći mogućnosti za sinergiju i izbjeći preklapanja što se tiče korištenja resursa. E, vijeće ima namjeru pokrenuti postupak trijaloga s Europskim parlamentom što prije nakon što dogovorimo e, vremenski raspored s ovim odborom. Jedno od najvažnijih otvorenih pitanja je veličina proračuna za unutarnje tržišta i e, koje će se mjere financirati. Sredstva nisu neograničena, tako da treba voditi računa i o tom aspektu, a cilj je predsjedništva dogovoriti sadržaj programa, a u tome ćemo se osloniti na suradnju sa Europskim parlamentom. E, spomenuo bih isto tako carinske mjere na unutarnjem tržištu. E, carinska unija koja dobro funkcionira jedan je od glavnih preduvjeta za učinkovito i dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Carinski propisi su tu kako bismo osigurali zaštitu potrošača i zaštitu našeg društva i e, povećali konkurentnost. Na taj način osiguravamo naplatu odgovarajuće carine i uvoz e, samo e, onih proizvoda koji udovoljavaju standardima. Pritom je važno osigurati i kvalitetnije carinske informacije kada govorimo o globalnim projektima. E, postoje dva e, programa koja se odnose na carinu, a kojima se bavi IMCO u sklopu e, financijskog okvira E, jedan od njih e, tiče se e, opreme koja je potrebna za bolje funkcioniranje Carinske unije i njezinu digitalizaciju. Na taj će se način pomoći državama članicama da E, nabave potrebnu carinsku opremu i osiguraju potrebno održavanje. To je iznimno važno e, za unapređenje Carinske unije. To je jedan od naših prioriteta. Naš je cilj započeti postupak trijaloga s Europskim parlamentom e, što je prije moguće u pogledu oba ova programa. Naš je cilj kao predsjedništva dogovoriti sadržaj ovog programa i tu se veselimo konstruktivnoj suradnji s Europskim parlamentom. Treće, spomenuo bih program koji se odnosi na e, notifikacije usluga. E, postupak notifikacije u direktivi o uslugama koji trenutačno postoji ne funkcionira kako treba. Što to znači? E, nacionalni propisi koji se odnose na sektor usluga mogli bi zapravo biti u suprotnosti sa ciljevima direktive o uslugama, a to bi moglo dovesti do e, prekograničnih prepreka za pružanje usluga. E, tako da analiziramo situaciju e, kako bismo pronašli odgovarajuće rješenje zajedno sa državama članicama i Europskim parlamentom. A pritom naravno moramo voditi računa o potrebi da osiguramo zaštitu potrošača i zaštitu naših građana. Uvažene zastupnice i zastupnici, Europska unija treba biti ambiciozna i ostvariti vodeću ulogu na globalnoj razini što se tiče konkurentnosti. Finska e, želi e, primijeniti integrirani pristup e, unutarnjem tržištu jer unutarnje tržište i digitalno unutarnje tržište su nešto što promatramo kao cjelinu. Odbor IMCO također je odgovoran za brojne inicijative na digitalnom jedinstvenom tržištu koje su uspješno dovršene tijekom proteklog e, saziva Europskog parlamenta. E, primjerice što se tiče e, uredbe o transparentnosti internetskih platformi, dakle inicijativi P2B, platforme za poslovanje. Tu zahvaljujem na e, vašem doprinosu, a tu je bila važna i uloga komisije u pogledu jačanja uloge potrošača u pogledu digitalizacije ovog okruženja. U tom kontekstu u sklopu oporezivanja je potrebno više voditi računa o virtualnom poslovanju. E, podaci imaju iznimno važnu ulogu što se tiče preobrazbe poduzeća i zato je važno unaprijediti okruženje za razmjenu podataka i zajedničko korištenje podataka. Na taj način možemo osigurati da Europa bude e, privlačno okruženje za podatkovno poslovanje. E, treba osigurati bolje pristup podacima te na taj način promicati konkurentnost e, i poticati ciljeve održivog e, rasta. Govoreći o poboljšanju mobilnosti podataka, važno je istaknuti da je povjerenje e, u samoj srži podatkovne ekonomije i tu je naravno važna zaštita podataka i e, ispravno upravljanje podacima, a buduća podatkovna politika zahtjeva adekvatne propise e, koji će nam omogućiti da podatke koristimo na način e, da je čovjek u prvom planu i da su naše vrijednosti u prvom planu. Treba e, dalje e, razraditi propise koji se odnose na zaštitu osobnih i drugih podataka, a naravno tehnologija se razvija i umjetna inteligencija pred nas postavlja nove izazove. U Europskoj uniji trebamo uvesti e, horizontalna načela za podatkovnu ekonomiju, e, razviti odgovarajuće okruženje za razvoj podatkovne ekonomije, za inovativno korištenje podataka. E, tu trebamo definirati plan daljnjeg postupanja. I na posljedku, ponovno ću se vratiti na engleski, i završiti svoje izlaganje. Poštovana gospođo predsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici Europskog parlamenta. Zaključno bih želio reći da je gospodarski rast potreban, a on mora biti ekološki i socijalno održiv. Ono što nam je potrebno je e, pravedan prijelaz na klimatski neutralnu ekonomiju. To je naš zajednički e, zadatak. Tu moramo dati doprinos ovom prijelazu, a istodobno moramo promicati optimizam, a ne e, pesimizam. Trebamo ublažiti strahove i skepsu i osigurati okruženje u kojem će vladati nada u bolju europsku budućnost. Kako bismo osmislili novi kontekst za rast, moramo osigurati uvjete za rast poduzeća i zaštitu građana i potrošača. Vaš rad kao zastupnika u Europskom parlamentu i kao članova ovog odbora iznimno je važan za ostvarenje ovih ciljeva. I na koncu želim istaknuti da s nestrpljenjem iščekujem našu suradnju tijekom finskog predsjedavanja i e, rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Hvala lijepo. Sada ću najprije dati riječ koordinatorima ili njihovim zamjenicima da čujemo najprije sva pitanja, onda ćemo vam dati mogućnost da date odgovore i nakon toga ćemo u sljedećem krugu dati riječ ostalim članovima odbora. Gospodin Echeverija. Muchas Eh, en primer lugar, eh, agradecer la presencia del ministro hoy en... Hvala lijepo. Prije svega želim eh, zahvaliti ministru na dolasku na naš odbor IMKO. Bilo nam je veliko zadovoljstvo čuti prioritete finskog predsjedanja Europskom unijom. Imam jedno pitanje za vas. Spomenuli ste prioritete koji se tiču unutarnjeg tržišta. Ne znam, ne čujem te, možda tražite prijevod na kanalu. Nastavit ću na španjolskom ako nemate ništa protiv. Dakle, prioriteti za unutarnje tržište. Jedan od prioriteta finskog predsjedništva upravo je jedinstveno tržište, jedinstveno tržište koje treba modernizirati digitalnom dobu. Već godinama se o tome razgovara. Spomenuli ste također zaštitu okoliša i održivo gospodarstvo. Zanima me kako će se to artikulirati jedno s drugim. Dakle, digitalno gospodarstvo, zaštita okoliša, e, gospodarstvo ima neke horizonta, je od horizontalnog značaja za sve naše aktivnosti. Riječ je o ključnim temama, dakle to su doista nezaobilazni prioriteti, ne samo za vaše predsjedništvo, nego i za Europski parlament. Budući da ovdje govorimo o digitalnom gospodarstvu i zaštiti okoliša, moram priznati da e, mi se čini da ne možemo zaobići pitanje konkurentnosti. Kako ćemo ostati konkurentnima u svijetu gdje zaštita okoliša može predstavljati opterećenje u odnosu na industrijski razvoj. Stavili smo snažan naglasak na cirkularnu ekonomiju i mislim da je važno da se nastave aktivnosti u tom smislu. To da kako vrijedi za sve parlamentarne odbore, ne samo za naš odbor. Zanima me što nam možete reći o temi cirkularne ekonomije. Kako će se mala i srednja poduzeća prilagoditi novom digitalnom okruženju? Poznato je da su mala i srednja poduzeća kičma našeg gospodarstva. Čini se da Europa ima status promatrača u trgovinskom ratu između SAD-a i Kine. Međutim, na Europsku uniju otpada 25% svjetskog BDP-a. Tako da ovaj trgovinski rat nikako nije bezazleno pitanje. Naprotiv, što se tiče pravne sigurnosti, što je također važna tema, prilagodba unutarnjeg tržišta digitalnom okruženju je neophodna, to sam već spomenuo. Da bismo imali pravnu sigurnost potrebno je da postoji transparentnost. Možete li nam nešto reći o vezi između digitalnog okruženja i transparentnosti? na koji način namjeravate pristupiti pitanju transparentnosti e, kroz djelovanje vašeg predsjedništva. Dakle, to se odnosi na digitalno jedinstveno tržište, ali mogli bismo također ovdje progovoriti o direktivi e-privatnost, dakle o svim aspektima zaštite privatnosti na internetu. Finsko predsjedništvo E, će, nadam se, pokušati pronaći neke opće smjernice vezano uz ovu tematiku. Evo, to bi bila moja pitanja. Hvala. Hvala, gospodine Ečevir. Vi ste govorili u ime EPP-a. Gospodža Skada iz SID-a. Hvala lijepo. Hvala također na zanimljivom predstavljanju prioriteta finskog predsjedništva. Kao pripadnica socijaldemokrata i ja se slažem sa brojnim vašim prioritetima i ciljevima. Bilo bi lijepo kada biste bili kada biste imali predsjedništvo tijekom pet godina kako bi se sve te ideje provele u dijelo. Mislim da je vrlo važno da se ovdje progovori o pitanju održivosti možemo razgovarati o tome kako postići da poslovni subjekti budu odgovorni, odgovorni u socijalnom i okolišnom smislu. Što mislite kako bi se moglo postići da tvrtke budu održivije? Na koji način ih motivirati? Dakle, e, što mislite koji su instrumenti najbolji kako bi se postigli pomaci u smislu održivosti. Mi smo u prethodnom e, sazivu u odboru IMCO imali jedno izvješće o produženom e, vijeku trajanja i tu smo iznijeli neke vrlo kvalitetne ideje. Ja bih vam preporučila da to pročitate. E, zatim, sljedeća tema tiče se boljeg zakonodavstva u Europskoj uniji. Kako vi gledate na ulogu vijeća i zemlje koja predsjedava vijećem u kontekstu donošenja kvalitetnijeg zakonodavstva? Mislim da mnogi od nas imaju određene ambicije, međutim što je zakonodavstvo preciznije, Dakle, to, tu isto tako moramo uzeti u obzir i raznolikost država članica, tako da se slažem da trebamo imati razumljivije zakonodavstvo, ali zanima me kako to postići i zanima me e, što finsko predsjedništvo misli o tome na koji način vijeće može doprinijeti boljem zakonodavstvu. Radujem se našoj suradnji u sljedećih šest mjeseci. Mislim da je pred nama mnogo posla. Ovo je važan vremenski trenutak u kojem sigurno možemo utjecati na program rada komisije za sljedećih pet godina i radujem se našoj suradnji. Gospođa Hanas Nova u ime kluba Renew. E, dopustite mi da vas pozdravim u ime kluba Renew Europe u odboru IMCO. Vi ste ovdje naveli čitav niz općih prioriteta, no mislim da vaše predsjedništvo, kao i sva prethodna, sigurno će se ocjenjivati u odnosu na postignute rezultate. Biću vrlo konkretna. Pred vama je novi saziv parlamenta koji je spreman baviti se brojnim temama koje su blokirane u vijeću. Mislim da možete mnogo toga učiniti kako bi se pogurali neki dosije. Dakle, ja ću spomenuti samo neke od njih koji su meni važni. Tu je, dakle, direktiva o osiguranju automobila, odnosno motornih vozila. Još nismo dobili nikakav prijedlog od strane vijeća, e, niti je došlo na razinu korepera. Zanima me, možete li nešto reći o tom dosjeu, dakle jeste li se spremni tu angažirati? Spomenuli ste da je područje carina također značajno, slažem se s vama i bilo bi mi doista drago kada biste mogli nešto reći o direktivi o sankcijama u području carina koja je blokirana već šest godina u vijeću. Hoće li vijeće reagirati tijekom vašeg predsjedništva? Zatim, e, pred nama je mnogo posla u području digitalnog okruženja. Nadam se da ćete kontrolirati rad komisije kada je riječ o aktu o digitalnim uslugama. Mnogo smo već čuli o tome, ali nitko ne zna što se iza toga točno skriva. Mislim da ne želimo imati ponavljanje rasprave o autorskim pravima, o internetskim filterima i slično. Bojim se da bi to moglo negativno utjecati na druge dosije u području digitalnog gospodarstva. Zatim geoblokiranje je dosje koji je uspješno zaključen za vrijeme posljednjeg saziva, no mislim da bismo sada trebali razmotriti reviziju ove uredbe. Pitanja poput e, autorskih prava i usluga koja su trebala biti u području primjene, a nisu, e, trebaju biti predmet revizije. Zanima me jeste li spremni također e, pozabaviti se pitanjem e, revizije uredbe o geoblokingu. Mislim da mnogo toga možete postići. Ja vam želim mnogo sreće i držim palčeve. Hvala gospodin Kolaje u ime zelenih EFA. Hvala. Hvala vam ministre na izlaganju i na govoru o radu vašeg predsjedništva. Imam jedno pitanje u ime kluba Zelenih EFA. E Vi ste spomenuli kao jedan od vaših prioriteta postizanje novih oblika rada, ocjenu o tome jesu li naši sustavi e, socijalne zaštite i radničkih prava dovoljno ažurirani. Zanima me kako točno zamišljate usvajanje takvih zakonskih propisa u, s obzirom na gospodarski razvoj, digitalizaciju i nove poslovne modele poput e, dakle sharing economy. Merci, madame la présidente. Izvolite, hvala vam lijepo. Gospodine Haraka, vi ste finski ministar za zapošljavanje. Vi ste 25. srpnja rekli da je vaš prioritet eh, su pravedni uvjeti rada u čitavom proizvodnom lancu, čak i izvan Evropske unije. Mi vam želimo mnogo sreće u tome. Nevjerojatno je da u Briselu nema nikakvih prepreka modernom robstvu. Doista treba pratiti pristup e, svih proizvoda onih tvrtki u kojima se ne poštuju naši socijalni i ekološki uvjeti. Dakle, predlažem da imamo oznake e, žutu, zelenu i narančastu. Prema jednoj studiji Europskog parlamenta u Pakistanu su dobili otkaz radnici zato što su zatražili socijalnu pokrivenost. E, takva vrsta ropstva postoji i u Europi Dakle, to su radnici koji su upućeni na rad u inozemstvu. Molim vas da prisilite komisiju da se tome stane na kraj. Što se tiče opasnih proizvoda kojih ima sve više na našem tržištu, poput kineskih igračaka, moramo zaštititi naše sugrađane. Tri četvrtine država članica ne izvješćuju ostale države članice o detektiranim rizicima. Komisija upravlja sustavom RAPEX više od 20 godina. To je zastrašujuće. I na kraju nekoliko riječi o budućnosti. Digitalno ekonomija jest budućnost. Vi ste iz Finske i znate da e, samo osam europskih tvrtki danas spada u 200 najjačih. Potrebni su nam francuski i europski giganti. Da, e, kako bismo dokinuli monopol Google-a, u Europi i kako bismo e, pomogli našem europskom digitalnom gospodarstvu kao što smo pomogli Airbusu. Hvala gospodine Jučica u ime ECR-a. Hvala na riječi. Hvala vam na današnjem dolasku, gospodine ministre, i na vašem izlaganju. Ja vam također želim sve najbolje i mnogo sreće. Nastavit ću sada na slovačkom. Drago nam je, gospodine ministre, što ste stavili naglasak na održivost i dugoročnu održivost okoliša. Ali to ste povezali sa društvenom održivošću, ali i sa gospodarskom održivošću, jer one su također važne. I htio bih se navezati, nadovezati upravo na ovo posljednje. Odnosno, hoćete li staviti veći naglasak i na učinkovitost Dakle, učinkovitost u financiranju. Što time želim reći? Moramo se pobrinuti da svaki euro koji dolazi iz europskog proračuna postigne više. Drago mi je što ste istaknuli važnost rada sa podacima i važnost analize istih i također što ste stavili naglasak na važnost sektora usluga. I s obzirom na ovo posljednje, zanima me koje ste korake pripremili u tom smislu i koji korak smatrate najvažnijim za postizanje jednog od vaših ciljeva za sektor usluga. Primjerice, to bi trebalo biti očuvanje slobodnog kretanja usluga na jedinstvenom tržištu. Hvala. Hvala. Želi li uzeti tko riječ u ime kluba GUE? Ne. Onda zaključujemo s time prvi krug pitanja i zamolit ću ministra da na njih odgovori. Hvala. kiitokset hyvistä ja asiantuntevista kysymyksistä. Hvala vam na vrlo dobrim i koliko vidim vrlo upućenim pitanjima. Ja ću nastojati dati odgovore u određenoj mjeri, ali mislim da ćemo u sljedećem krugu produbiti ovaj dijalog. Dakle, na početku želim istaknuti da se u ovom trenutku nalazimo u jednoj jedinstvenoj situaciji kada je riječ o europskim institucijama. Nemamo naime još novu komisiju, kao što znate. I ja sam tek stupio na dužnost, tako da se na neki način još snalazim. Ali, s druge strane, to je jedna prilika da ovu situaciju iskoristimo na strateški način i da imao utjecati na radni program komisije za sljedećih pet godina. Prioriteti ovog odbora se određuju na sastancima koordinatora i to možemo usporediti sa svojim prioritetima i surađivati na njima i surađivati i sa zemljama koje će sljedeće preuzeti predsjedavanje Europskom unijom. Zato smo u programu predsjedništva zauzeli strateški pristup – i imamo srednje i dugoročne ciljeve za osiguranje održivosti u Europi. Smatramo da je to upravo ono što građani s pravom očekuju od Europe, a to je sigurnost, povjerenje u budućnost i rješenja velikih globalnih izazova. U tom duhu, gospodine Čeverija, vi ste postavili sjajno pitanje. I s time u vezi moram reći da Europski programi u borbi protiv klimatskih promjena i naši prioriteti u vezi sa zaštitom okoliša neće opteretiti jedinstveno tržište, zapravo će srednjeročno osigurati konkurentnost Europe koju moramo ojačati kada je riječ e, recimo o obrazovanju i usavršavanju trebamo to preustrojiti i poboljšati. I to su načini na koje mala i srednja poduzeća mogu reagirati na izazove s kojima se suočavaju. Kao ministar zapošljavanja Zabrinuta e, sam zbog toga što poduzeća govore o nedostatku radne snage kada je riječ čak i o najmanje kvalificiranim radnim mjestima, kada je riječ recimo o digitalnim vještinama, one se traže i u samim pogonima, u tvornicama i zato nam trebaju kvalificiraniji radnici u Europi. ako želimo ostvariti svoje ambicije u vezi sa digitalnim tržištem. Gospođa Hardemoz je također eh, postavila slično pitanje. Dakle, promicanje odgovornog poslovanja je važno. Mi se nadamo da će komisija predstaviti jedan program za promicanje odgovornog poslovanja, jer protekla dva puta je to ona propustila učiniti. I mi ćemo je podržati u tim nastojanjima i nastojat ćemo također to unaprijediti. Gospođa Harancova je postavila pitanje u vezi sa osiguranjem motornih vozila i direktivi o tome. Mislim da to za sada ne ulazi u naš program. I čini se da niti vijeće ne namjerava išta učiniti na tom području. Kao ministar za zapošljavanje, i to je možda više pitanje za odbor za zapošljavanje. Imali smo pitanje o izazovima za sustave zapošljavanja i zaštitu radnika. Rad na tome će biti ključan u sljedećih pet godina jer ćemo morati na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini odrediti što to točno ulazi u odnos radnika i poslodavca. Dakle, koje su odgovornosti u vezi sa radnim uvjetima, sa osiguranjem e, i to će biti važno kada budemo govorili o minimalnom dohotku i o preduvjetima za to. Dakle, nije to samo pitanje novčanih sredstava, nego i drugih e, aspekata sigurnosti i zapošljavanja. u kojima moramo osigurati takve odnose između poslodavaca i radnika, zahvaljujući kojima će radnici i njihove obitelji moći dostojanstveno živjeti. Ali mislim da je to više pitanje za odbor za zapošljavanje. Gospođo Zaštita potrošača je jedno od eh, najvažnijih pitanja i jedan od najvažnijih prioriteta predsjedavanja Finske. Naravno u to ulazi i pitanje velikih digitalnih eh, korporacija koje će biti još značajnije u sljedećih pet godina. OECD jest jedna opcija, ali i europske institucije također mogu s time u vezi dati značajan doprinos. Na kraju smo imali pitanje o boljem zakonodavstvu. To će također biti jedno od ključnih pitanja za finsko predsjedništvo. i s ovime možda izlazim izvan e, okvira svoje nadležnosti, ali u sljedećem financijskom razdoblju morat ćemo izdvojiti dovoljno sredstava za promicanje usluga. Kao što sam rekao u svojem izlaganju, nastojimo naprijediti rad na notifikaciji i želimo naglasiti da je izuzetno važan i akcijski plan za provedbu digitalnog tržišta. Hvala. Hvala ministre i prelazimo sada na sljedeći krug pitanja. Već imamo popis onih koji su javili za riječ. Ići ćemo redoslijedom kojim su se prijavljivali, ali sada odmah dajem riječ gospođi Tunu Hojenštajn. Hvala. Želim se priključiti svima onima koji su... Ovdje sam. Vam iskazali svoje najbolje želje za razdoblje predsjedavanja Europskom unijom. Imam dva pitanja. Prvo se nadovezuje na jedno od pitanja koje je spomenula gospođa Harancova, a to je geoblokiranje. Na tome se niste dugo zadržali, ali to je doista izuzetno važno pitanje za nas. Kao što vjerojatno znate, Europski parlament je iznio daleko ambiciozniji prijedlog od prijedloga vijeća. Htjeli smo rješenju dodati neke digitalne proizvode što je vijeće blokiralo, ali revizija je predviđena za 23. ožujka 2020. godine. Dakle, pretpostavljam da će Europska komisija predložiti nešto ambicioznije, neko ambicioznije rješenje. I kao što je Dita također spomenula, bilo bi nam drago kada bi vijeće već sada izradilo bolji prijedlog od onoga koji je konačno usvojen. Na taj način mi smo zajedno mogli brzo unaprijediti rad na toj uredbi. Drugo, Spomenuli ste Omnibus direktivu i rekli ste da ona omogućuje bolju provedbu i modernizaciju propisa o zaštiti potrošača. Kao što možda znate, jedan od aspekata nam je zadao velike glavobolje, a to je dvostruka kvaliteta proizvoda. Ja sam među onima koji su bili vrlo nezadovoljni konačnim rješenjem. To je dio direktive koji se odnosi na nepoštene trgovačke prakse i to je zapravo bio dio koji je ostao neriješen. Meni bi bilo doista drago kada bi predsjedništvo to bolje razmotrilo ili iznijelo možda neko bolje rješenje. Hvala vam. Hvala. Čući ćemo pet e, pitanja. Dakle, u ovom krugu, a onda ćemo nastaviti sa odgovorima, pa opet sa pitanjama. Zastupnica Felsman, hvala vam lijepa. Poštovani gospodine ministre, zahvaljujem na ovom izlaganju i predstavljanju vrlo ambicioznog programa. Evo, ovdje se nalazim. E, budući da vaša kolegica koja je ministrica za zapošljavanje, e, budući da ona danas nije mogla doći, e, ja bih ipak E, postavila jedno pitanje, a možda mogu dobiti odgovor u pisanom obliku naknadno. Radi se o budućnosti unutarnjeg tržišta. E, na početku svog strateškog programa e, posvetili ste nekoliko stranica tim aktivnostima i jako mi je drago što se u programu e, finskog predsjedavanja e, spominje umjetna e, inteligencija, digitalizacija i podatkovne platforme. To nisu samo zanimljiva područja, nego preduvjeti za održivi rast i čuvanje resursa, a to je iz isto tako e, jedno područje koje će u budućnosti jako zanimati naše građane. Međutim, postavlja se pitanje što to konkretno znači. I zato bih ja još jednom postavila pitanje o konkretnim mjerama koje ćete poduzimati tijekom svog predsjedavanja kako biste ostvarili napredak na području umjetne inteligencije i to i što se tiče aspekta e, razvoja gospodarstva i što se tiče zaštite potrošača. I na koncu želim vam eh, i vašim kolegama puno uspjeha u ostvarenju ovog eh, kvalitetnog i ambicioznog programa. Hvala lijepa. Zahvaljujem zastupnica Melchior. Thank you very much. Hvala. Neću ponavljati sve ono što su istaknuli kolege u vezi sa digitalnim pitanjima, nego bih se htjela osvrnuti na pitanje kršenja carinskih propisa. Dok čekamo do blokiranje zakonodavstva u vijeću, Htjela bih e, čuti što finsko predsjedništvo namjerava učiniti u vezi sa provođenjem carinskih propisa. Ono je naime ključno za pravedno tržišno natjecanje naših poduzeća jer trebamo nadzirati što ulazi u Europu ili moguće krivotvorenje proizvoda koji bi mogli ući u Europsku uniju i također financijske aktivnosti u vezi s time. Dakle, trebamo doista osigurati odgovarajući nadzor proizvoda koji ulaze u Europsku uniju i da se također plaćaju carinske pristupe. Hvala, gospođa Harancova. E, kolege, ispričavam se što se ponovno javljam za riječ, to nije moj stil. E, htjela bih ispraviti ono što je rečeno prije, možda smo imali problem s prijevodom, ali zapravo ja sam e, rekla da se direktiva o osiguranju motornih vozila blokira u vijeću i postavila sam e, tri konkretna pitanja o tome, o geoblokiranju i o uredbi o geoblokiranju i o direktivi o carini. Nisam od vas dobila konkretne odgovore. Znam e, da imate pune ruke posla, ali ako mi ne možete dati odgovore danas, onda vas molim da mi to pošaljete napismeno. Hvala, gospodina Jusaliva. Hvala, gospodine ministre, na vašem izlaganju. Moje pitanje se odnosi na program u vezi sa jedinstvenim tržištem. Dakle, istaknuli ste da želite ambiciozno, konkurentno i otporno jedinstveno tržište. I programom za jedinstveno tržište to možemo ostvariti i taj program osnažuje i štiti potrošače kao i mala i srednja poduzeća kojima pak omogućuje da u potpunosti iskoriste prednosti jedinstvenog tržišta. Europski parlament smatra da je prijedlog komisije od 4 milijarde nedovoljan i stoga je predložio povećanje na 6,5 milijardi Podostručili smo financiranje malih i srednjih poduzeća s posebnim naglaskom na mikropoduzeća i na poduzetništvo. Također smo ostavili naglasak i na nadzor tržišta i sigurnost proizvoda. Uveli smo također i posebna djelovanja kojima se nastoji ojačati zaštita potrošača, osnažiti potrošače i promicati njihove interese. Dakle, možete li molim vas reći nešto više o stajalištu komisije u vezi sa prijedlogom povećanja od 2,5 milijarde sredstava za e, program za jedinstveno tržište. Hvala vam. Dakle, čuli smo sada pet novih pitanja, a sada bih vam ponovno dala priliku da iznesete svoje odgovore. E, zahvaljujem na ovim e, vrlo kvalitetnim, e, detaljnim i dobro upućenim pitanjima. Gospođa Tun postavila je pitanje koje se odnosi na geoblokiranje. Kao što znate, riječ je o odluci koja je upravo usvojena i treba stupiti na snagu. A koliko sam shvatio, vi niste zadovoljni s konačnim rezultatom. No, moram e, tu reći da smo krenuli s radom e, prije dva mjeseca kada je e, nastupila naša vlada i dosta smo nezadovoljni e, sa odlukama koje su ranije bile donesene i nadamo se da ćemo mi sada biti u stanju donositi bolje odluke. E, geoblokiranje neće biti sastavni dio rada ove komisije, ali tu postoji i skupna uredba omnibus uredba koja e, zahtjeva odgovarajuću pozornost i daljni rad. Postavljeno je pitanje o umjetnoj inteligenciji i unapređenju ovog područja i o konkretnim mjerama E, riječ je o temi koja će biti iznimno važna za europsku konkurentnost u narednih pet godina. E, to nije tema za koju će biti zadužen samo jedan odbor. E, postoje preduvjeti koji bi nam trebali omogućiti da nadoknadimo razliku koja postoji između nas i SAD-a i Kine, a posebno na području eh, etične umjetne inteligencije. Što to uopće znači? Eh, vrlo brzo ćemo na globalnoj razini postati svjesni toga da je umjetna inteligencija nešto što je potrebno odgovarajuće zakonski urediti eh, jer istodobno sa promicanjem umjetne inteligencije u poslovanju trebamo voditi računa o zaštiti podataka i zaštiti pojedinaca, a isto tako i o pravu na upravljanje vlastitim osobnim podacima. E, budući da imamo uredbu o općoj zaštiti podataka e, koju smo donijeli na razini Europske unije, uvjeren sam da ćemo i na ovom području imati pionirsku ulogu što se tiče uređenja e, etične umjetne inteligencije i propisa koji će se primjenjivati na ovom području. Drugo, što se tiče direktive o osiguranju motornih vozila. E, nisam rekao da to ne postoji u sklopu programa, ali je to nešto što je u sklopu programa e, za koji je zadužen ECOFIN, a ne Vijeće za konkurentnost. O tome ćete moći razgovarati s kolegom koji je za to zadužen. E, što se tiče uredbi na području Carinske unije, Na njima se e, radi. Riječ je o iznimno važnom e, području na kojem je važno imati odgovarajuće programe i opremu. E, Spomenula sam ovdje i uredbu o programu za carinsku opremu, a isto tako uredbu o carinskom programu. Riječ je o iznimno važnim aspektima u ovom kontekstu. Bilo je tu još nešto. A riječ je o vrlo važnom pitanju koje je povezano sa nestandardnim proizvodima koji dolaze iz trećih zemalja. Zahvaljujem na postavljanju ovog pitanja. Postoje određeni proizvodi koji se uvoze, a koji nisu u skladu s našim standardima i predstavljaju rizik e, za e, sigurnost i zaštitu zdravlja, a isto tako su i prijetnja konkurentnosti u Europskoj uniji. Međutim, e, propisi koji ovdje postoje mogu predstavljati kvalitetnu podlogu za daljnji rad. Hvala lijepa. Imam još pet imena na popisu. Pročitat ću Sokol, Peters, Maldonado, Marquez i Gize. Ukoliko ima još netko tko želi postaviti pitanje, molim vas da dignete ruku. Sokol. Možemo dodati još jedan krug. Hello, hello Mr. Minister. Hvala lijepa. Dobar dan, gospodine ministre. Jako mi je drago što vas mogu pozdraviti u Europskom parlamentu. Puno ste e, odgovora već iznijeli, tako da neću ponavljati ona pitanja koja su već postavljena. Osvrnuo bih se na pitanje konkurentnosti o kojem ste govorili u svom uvodnom izlaganju. E, međutim, ukoliko usporedimo Europsku uniju sa drugim velikim ekonomskim silama kao što je SAD i Kina, možemo konstatirati da Europska unija općenito zaostaje u odnosu na konkurenciju. Po mom mišljenju postoje dva razloga za to. Kao prvo postoje razlike između nacionalnih propisa što se tiče oporezivanja, socijalnog osiguranja i drugih upravnopravnih propisa. Ima jako puno nepotrebne birokracije u pojedinim državama članicama. Naravno, to nije nešto što se može riješiti tijekom predsjedavanja jedne zemlje, ali barem možete nešto pokrenuti. E, zanimalo bi me vaše mišljenje. Koje su vaše ideje kako riješiti i ukloniti postojeće strukturne razlike između država članica? Ono što je s tim povezano su i norme. Jako je teško biti konkurentan i konkurentniji od drugih dijelova svijeta ukoliko u tim drugim dijelovima svijeta se ne poštuju isti propisi i norme kao u Europskoj uniji. Ako pogledamo propise za zaštitu tržišnog natjecanja, socijalno osiguranje i tako dalje, e, ti propisi standardi nisu identični u Kini, SAD-u, onima koje mi imamo u Europskoj uniji. Recimo, postoji situacija u kojoj poduzeća iz drugih zemalja mogu sudjelovati u e, postupcima javne nabave u Europskoj uniji, a obrnuto ne vrijedi. E, moje pitanje je kako biti konkurentan u toj situaciji, e, kako osigurati poštivanje socijalnih standarda i e, kako povećati konkurentnost Europske unije. Naravno, važne su nove vještine, kvalifikacije, dokvalifikacije, razvoj tehnologije, međutim to je uglavnom u nadležnosti država članica, a najviše ulaganja u ovim područjima još uvijek odrađuju države članice. Što tu onda može učiniti Europska unija? Koje ćete vi inicijative pokrenuti kako biste Eh, unaprijedili položaj Europske unije na tom području? To je prvo pitanje. Eh, drugo pitanje odnosi se na uklanjanje prepreka slobodi pružanja usluga. Temeljem programa eh, zaključujem da želite unaprijediti postojeće propise, ali isto tako da ćete raditi na uvođenju novih, boljih propisa a isto tako radit ćete na poboljšanju provedbe postojećih propisa. Naravno, Europska komisija je čuvarica ugovora. Ona kontrolira države članice i može pokrenuti postupak zbog povrede propisa Europske unije. Moje pitanje je što možete učiniti na razini vijeća kako bi se sloboda pružanja usluga bolje provodila na nacionalnoj razini, a posebno na područjima usluga od općeg interesa, e, usluga od općeg ekonomskog interesa propisa jer države članice koriste propise kako bi e, velike dijelove e, svog gospodarstva izdvojile iz e, unutarnjeg tržišta. Što možete učiniti na razini vijeća u pogledu podjele ovlasti europskih institucija kako bi to bolje funkcioniralo? I zadnje pitanje odnosi se na dvojnu kakvoću proizvoda. To je posebno pitanje. I to pitanje vrlo je zanimljivo u mojoj zemlji i ja javnost tome posvećuje veliku pozornost jer postoje proizvodi koji e, nisu jednake kvalitete kao koji se prodaju u našoj zemlji kao što se prodaju u nekim zemljama na zapadu. E, tako da bih se nadovezao na ono što je već e, rečeno e, što se tiče ovog pitanja. Smatram da propis koji je donesen predstavlja kompromisno rješenje, a još uvijek postoji prevelik prostor za različite interpretacije. Možda biste mogli iskoristiti svoje predsjedništvo kako biste iznašli neko konkretnije i preciznije pravno rješenje. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Peters. Hvala lijepa. E, poštovani gospodine ministre, kao prvo čestitam vam na e, predsjedavanju e, vijećem. Imao bih dva pitanja. Odnose se na prioritete ovog predsjedništva koje ste nam predstavili i na tome vam zahvaljujemo. Moje prvo pitanje je sljedeće. Hoće li doći do neke promjene ukoliko se ne ostvari dogovor oko Brexita, odnosno hoće li to imati određeni utjecaj na prioritete ukoliko krajem listopada ne dođe do dogovora? E, koje će to učinke proizvesti? Hoće li se to odraziti na vaše prioritete i postoji li plan B u takvoj situaciji. Drugo, u ovom trenutku još uvijek ne postoji komisija. U studenom e, će se osnovati nova komisija, a i za ovu godinu postoje prioriteti. E, koje je vaše mišljenje u pogledu prioriteta koji su izneseni i možete li nam reći koje će prioritete imati komisija i hoće li po vašem mišljenju ponovno doći do promjene u prioritetima kada nastupi nova komisija? Još jedno pitanje, nakon što sam pročitao vaše dokumente. E, u prvi plan e, stavljate i e, ekonomiju dobrobiti. To je vrlo važno pitanje koje kombinira ne samo konkurentnost, nego i socijalna pitanja. Kada govorimo o ekonomiji dobrobiti, zanimali bi me pojedini elementi, jer to je dosta sveobuhvatno područje. Možete li tu iznijeti neke konkretne primjere i reći nam što je to na čemu ćete konkretno raditi kada govorimo o e, gospodarstvu dobrobiti? Hvala. Zahvaljujem zastupnica Aldonado. Hvala lijepa. Dobar dan. Kao prvo, e, zahvaljujem na tome što ste došli na sjednicu našeg odbora, a kao drugo željela bih reći da se slažem e, s puno toga što ste rekli, budući da dolazim iz redova socijalista. E, Osvrnula bih se na neka bitna pitanja koja se tiču razvoja društva, primjerice e, pitanje digitalizacije, pitanje digitalnih e, platformi i pitanje digitalnog poslovanja poduzeća. E, u tom prostoru postoji velika potreba za zaštitom potrošača kada govorimo o korištenju digitalnih platformi i kada govorimo o e-trgovini. E, zanimalo bi me vaše mišljenje o tome. Možete li nam reći koji su vaši prioriteti u području zaštite potrošača? U novinama smo imali priliku čitati e, slučajeve u kojima su e, potrošači iznimno izloženi i ranjivi u digitalnom svijetu i u sklopu e-trgovine. Što vi mislite koji tu trebaju biti prioriteti kada razmatramo zakonsko uređenje e-trgovine u e, kontekstu e, digitalnog jedinstvenog tržišta? Zahvaljujem. E, zastupnica Linda Umarkes. Ah, gracias. Uh, obrigada. Eh, thank you very Zahvaljujem gospodine ministre na izlaganjima. Govorit ću na portugalskom. Osvrnula bih se na vaše prioritete. E, riječ je o propisima na području zaštite tržišnog natjecanja i jačanju konkurentnosti, ali naravno iznimno je važno da i u području digitalizacije Europska unija bude konkurentna. I upravo zato iznimno je važno ulagati u razvoj digitalnih kompetencija. To je presudno. I to je jedan od pet prioriteta o kojima ste govorili. E, međutim, E, u ovom trenutku ne radi se toliko o specijaliziranju naše radne snage, e, nego smatram e, da je posebno važno da ne zanemarimo one koji su najosjetljiviji. I upravo u području digitalizacije problem je najveći. E, kakvo je vaše mišljenje što se tiče ovog problema, jer to je nešto čime se vi isto tako trebate baviti kao ministar nadležan za zapošljavanje. Osim toga, pitanje digitalizacije e, u kulturi, a posebice u području umjetne inteligencije, iznimno je važno. Upravo je to prostor u kojem postoje bojazni, strahovi, i e, zato je jako važno širiti informacije o umjetnoj inteligenciji. E, na razini Finske to je nešto na čemu se već radi i radilo se. Međutim, to sada moramo odraditi i na razini Europske unije i trebamo u tom kontekstu dobro pripremiti naše građane za budućnost. I zato bi me zanimalo E, hoćete li u ovom kontekstu surađivati s Europskom komisijom? Još jednom zahvaljujem na tome što ste danas došli i unaprijed zahvaljujem na odgovoru. E, zastupnica Gize. E, hvala lijepa. Poštovani gospodine ministre, drago mi je da ste danas ovdje. Pozdravila bih vas. Drago mi je bilo čuti ono što govori kolegica iz Portugala, zato što moje ideje idu u istom smjeru. Vi ste u sklopu svog programa rekli da e, je vaša namjera povećati sudjelovanje žena na tržištu rada. E, to je nešto što doista mogu podržati, a govorili ste i o tome da nam nedostaju e, kvalificirani radnici, posebno u digitalnom sektoru. Možda je to slučaj, međutim, Međutim, digitalni sektor je onaj sektor u kojem je udio žena posebno na vodećim pozicijama posebno nizak. Čitala sam da se u Finskoj promiče razvoj umjetne inteligencije i pismenost e, e, što se tiče kompjutera i digitalizacije. Provode se večernji tečajevi škole što je doista pažnje vrijedno. Moje pitanje je što ćete poduzeti na razini vijeća kako bi došlo do povećanja udjela žena u digitalnoj industriji? Drugo pitanje. E, dosta ste govorili o umjetnoj inteligenciji i dostupnosti podatkovnih skupina stupova, poštivanju zaštite podataka, poštivanju temeljnih prava i etike. Međutim, svjesni smo toga da skupovi podataka koji se trenutačno koriste u području umjetne inteligencije da oni počivaju na prošlim rezultatima, rezultatima iz prošlosti, situacije iz prošlosti, kada su mnogi bili isključeni e, žene i pripadnici određenih skupina su bili isključeni iz razvoja i bojimo se da će se to odraziti na razvoj umjetne inteligencije u budućnosti, a zbog korištenja podatkovnih skupova iz prošlosti. Možete li nešto reći o tome na koji će način Europska unija osigurati da se e, osigura visoka kakvoća skupova podataka kada govorimo o jednakosti. Zahvaljujem. Imamo još dva imena na popisu, a onda ćemo zaključiti. E, zastupnica Kokalari je prva. Izvolite. Hvala vam predsjedateljice, hvala vam gospodine ministre na vašem izlaganju, djeluje vrlo obećavajuće. Nadam se da ćete se doista usredotočiti na održivi rast i veću konkurentnost Europe. Drago mi je također da ste stavili naglasak i na provedbu slobode kretanja usluga, što je doista ključno. Većina radnih mjesta dolazi iz tog sektora, također to je gospodarska grana koja najviše raste i sektor usluga je onaj gdje postoji najviše prepreka na jedinstvenom tržištu. Mislim da nemamo više vremena da kaskamo u tom segmentu, tako da me zanima što je sa e, carinskim sustavom za usluge odnosno koje su poteškoće i zašto je teško postići kompromise u vijeću da bi se ostvario napredak u tom području i što bi bilo potrebno da se postigne napredak. Hvala, gospodin Miller. Hvala vam lijepo, predsjedateljice i zahvaljujem vama gospodine ministre. U posljednjih nekoliko mjeseci se pojavilo pitanje minimalne plaće u Europskoj uniji u zemljama poput Poljske i drugim zemljama Srednje Europe, to je vrlo važno pitanje naša minimalna plaća bitno je drugačija od razine minimalne plaće u zemljama Zapadne Europe. Dakle, govorimo o zemljama koje imaju takav sustav. Zanima me kakav je stav finskog predsjedništva u odnosu na europsku minimalnu plaću. Hvala. Sada ću zamoliti ministra da odgovori na ova pitanja da onda prijeđemo na završne primjedbe, odnosno zaključke. Hvala vam lijepo. Hvala na izvrsnim pitanjima koja su vrlo relevantna za budućnost Europe. Ići ću onim redom kako su zastupnici postavljali pitanje. Gospodin Sokol je pitao na koji način možemo odgovoriti na izazov prevelikih razlika među državama članicama i činjenicu da jedinstveno tržište nije dovoljno učinkovito. Ja sam na početku svog govora istaknuo da moramo razmisliti upravo o tim pitanjima. Naime, direktiva o uslugama na jedinstvenom tržištu postoji, međutim ona se ne provodi kako treba. To je također i komentar na pitanje gospođe Kukolari. Kako budemo donosili kvalitetnije zakonske propise, bit će jednako tako važno posvetiti dužnu pozornost provedbi. Svi znamo da pritisak dolazi od birača i premda ne bismo trebali imati situaciju u kojoj se usluge iz drugih zemalja nalaze u konkurenciji sa uslugama iz naših zemalja. Funkcioniranje jedinstvenog tržišta za usluge moralo bi biti u interesu sviju i trebalo bi koristiti razvoju našeg domaćeg tržišta pružanja usluga. Gospodin Sokol je također spomenuo uredbu o javnoj nabavi. Ova se rasprava ponovno pokrenula e, nedavno zbog e, antagonizma u svjetskoj trgovini i vjerujem da će rasprava o međunarodnom instrumentu za javnu nabavu nastaviti biti od ključnog značaja i nakon završetka finskog predsjedništva. Mnogi od vas su pitali koja su druga sredstva na raspolaganju za promicanje digitalne jednakosti u onim regijama koje zaostaju. Mi na razini Europske unije imamo čitav niz instrumenata koji su na raspolaganju i koji se mogu koristiti za promicanje takvih projekata, primjerice instrumenti EIBA. Zatim Junkerov fond. budući da dolazim iz Finske, trebao bih možda reći Junkerov i Katajnenov fond, koji je također vrlo značajan u smislu povećanja jednakosti. Moj djelokrug rada obuhvaća također i projekte iz ESF-a. Gospođa Gese je postavila pitanje o participaciji žena te osoba sa smanjenim radnim mogućnostima i etničkih manjina u suvremenoj digitalnoj ekonomiji, dakle kako bi se to moglo dodatno potaknuti. Mi smo u Finskoj imali neke doista pionirske projekte e, gdje smo pokušali potaknuti interes za digitalnim gospodarstvom među djevojčicama. Imamo jedan takav primjer e, kakve se metode mogu koristiti kako bi se potaknuo interes e, mladih djevojki i djevojčica za algoritme. Neću sada ulaziti u etička pitanja vezana uz algoritme. Mislim da je gospođa Kese postavila ispravno pitanje. Možda bi sastavni dio etičkog programa iz područja umjetne inteligencije trebao biti da se pobrinemo da algoritmi omogućuju jednake prilike. kod o, selekcije studenata ili u nekim drugim situacijama može se dogoditi da algoritmi marginaliziraju ili eliminiraju neke kandidate i da onemogućuju prilike pojedinim talentiranim kandidatima koji bi zapravo bili dobri kandidati za neko radno mjesto. Mislim da je to važno za nadležnost ovoga odbora. Zatim smo imali pitanje o Brexitu, što i nije neobično. Nemamo nešto posebno za reći kao predsjedništvo o toj temi. Razgovarao sam sa onim ministrima koji su izravnije uključeni u rad na izazovima koje predstavlja Brexit predsjedništvo, komisija i vijeće spremni su na različite ishode. Čak i kada ste dobro spremni mogu se pojaviti neki neočekivani problemi ne možemo uvijek sve predvidjeti jer to izaziva veliki kaos. E, postavili ste pitanje vezano uz predstojeći program rada komisije. Važno je reći da je u osnovi u skladu sa prioritetima finskog predsjedništva i mi očekujemo da će naš doprinos programu rada Europske komisije biti sasvim prirodan i konstruktivan. Zahvaljujem također što ste postavili pitanje o gospodarstvu dobrobiti. Mislim da je to jedno od važnih pitanja za kolegu koji se bavi tim područjem. Iz perspektive građana posebno je važno pitanje odražava li se ta dobrobit u gospodarstvu i na njihov svakodnevni život ili se to primjećuje samo za vrijeme recesije. Na sastanku EPSCO-a sam sa Marijom Sentenom iz Ekofina. I on je jasno povezao gospodarstvo i dobrobit u kontekstu europskog projekta. Konkretno, možemo na primjer uzeti u obzir europski socijalni stup u mjerama koje donosimo. Možemo se pitati hoće li to donijeti konkretno poboljšanje u kvaliteti života građana i njihove, sigurnosti. E, trebamo se pobrinuti da Europa bude konkurentna, da bilježi gospodarski rast, no isto tako svi rezultati trebaju biti jednako raspodijeljeni. Što se tiče direktive o e-trgovini i zaštiti potrošača, imali smo jedno pitanje o tome. O tome će se svakako razgovarati. To će biti jedno vrlo važno pitanje za predstojeća predsjedništva iz perspektive konkurentnosti i zaštite potrošača. Uvaženi kolege zastupnici, dopustite mi da vam još jedan put zahvalim na ovom vrlo plodonosnom dijalogu. Želio bih zahvaliti vama na prisutnosti. Uvažena predsjednice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, bio mi je doista veliki užitak predstaviti vam prioritete finskog predsjedništva i drago mi je što sam imao ovu jedinstvenu priliku razmijeniti stajališta sa članovima vašeg uvaženog odbora. Kao što znate, ambiciozni slogan finskog predsjedništva je održiva Europa, održiva budućnost. Moramo zajednički raditi na novoj strategiji rasta kako bi Europska unija postala najkonkurentnija, ali istovremeno i e, socijalno uključiva klimatski neutralna, e, neutralna gospodarstvo. Mislim da moramo ova dva cilja rješavati istodobno, konkurentnost i inkluzivnost. Kao zemlja koja predsjedava Vijećem Europske unije računamo s vama na postizanju ovih ciljeva. Hvala vam lijepo. Uh, Hvala vam lijepo gospodine ministre i želim samo najaviti da ćemo imati kratku stanku, a onda ćemo odmah nakon toga imati predstavljanje studija. Dakle, imamo stanku od nekoliko minuta. Colleagues, can I ask you to... Molim vas kolege da zauzmete svoja mjesta. Evo još malo pa ćemo ponovno započeti. Thank you. So I just want to inform you that at the request of uh, this Moram vas izvijestiti da su studije izrađene na zahtjev našeg odbora i naš odjel za političke pitanja je to izradio u prvoj polovici 2019. godine. Naravno, moći ćete postaviti pitanja našim stručnjacima i dati primjedbe nakon prezentacije studija koje se usredotočuju na rješenje i ključne izazove za digitalno tržište. Vidjeli smo do sada prezentacije dvaju, odnosno četiriju studija. I razmišljali smo o tome da održimo jednu opću raspravu nakon predstavljanja različitih tematskih područja kako bismo imali dakle uvid u sve studije i onda održali jednu utemeljenu opću raspravu i izvojili dovoljno vremena za sva vaša pitanja. Dvije teme kojima ćemo se baviti su jedinstveno digitalno tržište i zaštita potrošača. Kao što se možda sjećate, predvidjeli smo još jedan sastanak o jedinstvenom tržištu i carini 25. rujna. Sada ću vam kratko predstaviti naše stručnjake koji su bili ljubazni i prihvatili naš poziv. Dakle, profesor dr. Aleksandar Destrel koji će iznijeti pravne aspekte. Tu govorimo sada o jedinstvenom digitalnom tržištu i gospodin Scott Marcus koji će govoriti o gospodarskim aspektima jedinstvenog digitalnog tržišta i studija u vezi s time. Nakon toga ćemo imati prezentaciju profesora Nokia o zaštiti potrošača. I zamolila bih naše izlagače da se ograniče na 20 do 25 minuta, što znači ukupno 40 do 45 minuta, što bi trebalo trajati do 17.30 ili nešto kasnije. I nakon toga ćemo imati sat vremena za pitanja i odgovore. Ne znam ko bi mogao započeti, profesor Destrel, možda? U redu, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo predsjednice, hvala svima. E, sa kolegom Scott Markusom, e, koji je ekonomist i pravnik, htjeli smo održati zajedničku prezentaciju o jedinstvenom digitalnom tržištu. I to smo podijelili u tri dijela. Prvo ćemo govoriti o postignućima tijekom prethodnog saziva, što je doista mnogo. Zatim ćemo baciti pogled u budućnost, u buduće izazove za Europu i ono što to znači za ovaj saziv parlamenta. Dakle, možemo reći da se mnogo toga ostvarilo u posljednjem sazivu parlamenta i to smo podijelili na šest područja. Dakle, na dnu ovog e, slajda prikazana je telekom mreža koja je temelj za sve. Tijekom posljednjeg saziva doneseni su novi propisi koji unapređuju ulaganja u fiksnu i mobilnu infrastrukturu, no ta ulaganja moraju donijeti rezultate i to ovaj parlament treba nadzirati, ali u svakom slučaju za to sada postoje propisi. Zatim imamo ovaj zeleni sloj, ako ga tako možemo nazvati, koji se odnosi na opća pravila koja mogu biti korisna za jedinstveno digitalno tržište. Dakle, prvo podaci i umjetna inteligencija. Mnogo je ostvareno zahvaljujući GDPR-u i uredbi o slobodnom protoku podataka, što je omogućilo protočnost u razmjeni podataka. I počeli smo raditi na umjetnoj inteligenciji, ali tek započeli Parlament je u prethodnom sazivu donio važnu rezoluciju koja je to omogućila i ovaj saziv nam može pomoći, pomoći radu drugih institucija usvajanjem rezolucije o tome i na to ćemo se vratiti za e, trenutak. Kada je riječ o sigurnosti, naročito o kibernetičkoj sigurnosti, ona ima sve veći značaj kao što znate i tu se sada pojavljuje kultura kibersigurnosti u Europskoj uniji sa direktivom o tome, ali to naravno nije dovoljno. Dakle, parlament s obzirom na e, velike opasnosti e, u području kibersigurnosti treba učiniti više. I zaštita potrošača na kraju, o tome će kolega govoriti kasnije nakon naše prezentacije, ali u svakom slučaju imamo Omnibus uredbu i direktivu o digitalnom sadržaju koje su pripomogle u prilagođavanju zaštite potrošača digitalnim izazovima. I na kraju na vrhu imamo digitalne usluge, dakle e-trgovina i online platforme u tom području se mnogo radilo u dva glavna pravca, dakle na unutarnjem tržištu, geoblokiranju, što smo prije spomenuli, to možda se ne spominje dovoljno, na to ćemo se vratiti kasnije, ali ipak ovo je dobar početak i također prekogranična prenosivost kako bi se doista ostvarilo jedinstveno tržište za digitalne usluge i s druge strane nastojalo se zaštititi potrošače transparentnošću e, i Također, e, prepoznavanjem odgovornosti u slučaju štetnog sadržaja imamo direktivu o reformi autorskih prava i prije toga također imamo i direktivu o reformi e, audiovizualnih usluga. I na kraju e-vlada, to je u nadležnosti zemalja članica i tu imamo raznolika postignuća unutar zemalja članica i tu vjerojatno bi trebalo učiniti još i više. I sada riječ preuzima ekonomist. Dakle, mjere koje smo poduzeli su dale dobre učinke, treba će još e, određena podešavanja i vjerojatno ćemo, zahvaljujući tim mjerama, ipak ostvariti veći dio posla. Ova studija koja je objavljena početkom e, ove godine nastojala je procijeniti koristi, no sada je ipak prerano kako bismo to mogli izmjeriti statistički, ali možemo razmotriti procjene u zakonodavnim mjerama putem e, ocjene učinka komisije i onda tu možemo unijeti korekcije tamo gdje su možda procjene otišle predaleko ili tamo gdje E, se nije ostvario očekivani učinak. Imamo također različite skupine mjera koje su dale različite učinke. Imamo više od 30 takvih zakonodavnih mjera, dakle vrlo mnogo. Mjere iz područja elektroničke komunikacije i usluga i naročito e, kodeks o elektroničkim komunikacijama su dale najveći dio koristi koji proizlazi iz činjenice da imamo sada mobilne usluge i velikobrzinski i širokopojasni internet. Dakle, jednom kada se te mjere u potpunosti provedu, one će e, donijeti koristi u visini od 86,1 milijarde eura. Imamo sada i javni sektor koji je od toga imao veliki koristi i e-vlada je omogućila također i stavljanje na raspolaganje mnogih podataka što je dalo također velike koristi društvu. U e-trgovini imamo najveći potencijal koji proizlazi iz uredbe o geoblokiranju koja se često spominje i kao što smo prije čuli u komentarima postoje neka ograničenja u onome što je postignuto i vjerojatno je bilo prerano da se ostvari ono što je traženo naročito kada je riječ o mjerama za zaštićeni sadržaj iz područja audiovizualnih usluga. Kada je riječ recimo o pošiljkama, uredba o geoblokiranju je možda ispustila neke e, usluge koje bi bile korisnije za potrošače, ali na to ćemo se vratiti. Tako da za sljedeći saziv parlamenta e, su bitni ne samo pitanje geoblokiranja, nego i usklađivanja kvalitete proizvoda i također i rješavanja strukturnih nedostataka u audiovizualnom sektoru u Europi i u drugim sektorima s čime ćemo se trebati pozabaviti paralelno. Dakle, idemo dalje, naprijed, ne natrag. Naravno, postoji prostor za jačanje jedinstvenog tržišta. Nadovezat ću se na ono što smo čuli od predstavnika finskog predsjedništva. Govorimo o jedinstvenom digitalnom tržištu, a to postavlja pitanje što je sa nedigitalnim jedinstvenim tržištem. Treba nam integrirani pristup koji će sagledati jedinstveno tržište kao cjelinu i na to ćemo se trebati usredotočiti u sljedećem sazivu. Naravno, mnoge mjere koje su provedene u, sljedećem, e, u prošlom sazivu e, treba osigurati na nacionalnoj razini i to se također e, spomenulo i u prethodnoj raspravi. Mnogo toga se sada postiže u području robe, a još uvijek postoji prostor za jačanje tržišta usluga koje predstavlja otprilike 70% e, BDP-a u svim povezanim radnim mjestima, no ipak tu nije još sasvim jasno što bi trebalo učiniti. Evo, ako se sada okrenemo prema budućnosti, igramo sada u jednom e, širem globalnom kontekstu i za razliku od onoga što se događalo prije nekoliko godina, sada imamo trodjelni svijet podijeljen na Europu, Kinu e, i Europu, dakle koji je postojao prije, koji se sada e, rašlanio na multilateralni svijet. Imamo dakle potrebu za održivim rastom e, i postoje opasnosti po radna mjesta i rast gospodarstva uslijed automatizacije i zbog e, moguće krize, gospodarske krize i ta opasnost je sve veća. Dakle, i to su pitanja koja se e, prenose i na sva ostala područja. Ako pogledamo sada ulogu Europske unije u tako fragmentiranom svijetu, kao što se govorilo prije, postoje brojne ključne tehnologije koje su uh, se pojavile u posljednjih nekoliko godina, a to su umjetna inteligencija, veliki podaci, internet stvari i to su trendovi koji se međusobno jačaju i u mnogim od tih područja eh, tu predvode SAD i sve više i Kina. Imamo tu dosta akademskog potencijala, ali kao što ćete, reći, e, kao što ćete vidjeti na sljedećem slajdu, postoje velike razlike u, između različitih dijelova svijeta. Također, rizik koji nije postojao prije nekoliko godina jest e, opasnost od e, naglog ometanja lanaca opskrbe. Evo, ako pogledamo ono što je SAD nedavno učinio, mislim da nas to treba zabrinuti jer nema e, jamstava da se to neće dogoditi u Europi u određenom trenutku. Neke od tih tehnologija su zapravo postale ulogom u pregovorima i Europska unija sada ima jedan drugačiji pristup i e, javnim izravnim ulaganjima i slično. Dakle, sve to postavlja pitanje u vezi sa našim pristupom e, tehnologiji i e, opskrbnih lanaca, o čemu Europa sve više ovisi. Trebamo proširiti i diversificirati svoje izvore opskrbe. I to se vraća na ključno pitanje što bismo mogli mi učiniti kako bismo ojačali svoje kapacitete u ovim područjima. Evo, ovo su podaci iz 2016. godine od komisije i to su privatna ulaganja u umjetnu inteligenciju iznesena u milijardama i ona su bila daleko veća u SAD-u, u Sjevernoj Americi i u Aziji nego u Europi. Dakle, sredstva koja se ulažu su nesrazmjerna i to znači da moramo povući više poteza. Dakle, već se kreće u tom pravcu, možda čak i više nego što je potrebno. Dakle, imamo javno financiranje umjetne inteligencije na europskoj i na nacionalnoj razini, a s druge strane imamo unapređenje privatnih ulaganja. Tu se možda ne zadržavam samo na pitanja o vašoj nadležnosti, ali ona se zapravo sada e, protežu kroz različita e, područja. Kada je riječ e, o privatnom financiranju, start-upovi su jedno pitanje, a e, drugo pitanje je e, financiranje poduzeća koja rastu. Financiranje sa tržišta kapitala se nastojala postići, ali treba još više učiniti u tom smislu nego što je to moguće u Uniji tržišta kapitala. U ovim tehnologijama, kao što smo čuli i prije, postavljaju se pitanja etike i druga pitanja u vezi sa odgovornošću za usluge i proizvode. Recimo, ako jedan stroj sa umjetnom inteligencijom počini grešku, na kome je odgovornost i kako to možemo ustanoviti. Dakle, tu treba još mnogo učiniti. Kada je riječ o zelenom i održivom rastu, manja potrošnja materijala i energije i treba nam također e, učinkovitija potrošnja, to je sa strane potrošnja kada je riječ o proizvodnji i distribuciji možemo učiniti mnogo toga i to se čini kako bismo e, se odrekli e, proizvodnje CO2 i još jedno područje koje je povezano sa IKT-om je zelena komunikacijska tehnologija. Ovisno o procjeni određenih e, studija vidimo da e, e, dosta toga, dosta emisija ovisi također i o računalnim centrima i o njihovom rastu. Dakle, mnogo toga je međusobno isprepleteno u različitim područjima. Kada je riječ o digitalizaciji, to nam nudi mnoge mogućnosti. Dakle, svaka trećina hrane koja se proizvodi za ljudsku potrošnju prema FAO se baca. Dakle, trebaju nam bolje sustavi raspodjele i distribucije. Tu imamo prostora i u transportu i u zgradarstvu i za to je digitalna tehnologija ključna. radna mjesta i njihova polarizacija. tu se pojavljuju neka pitanja, dakle zapošljavanje raste, e, raste i rizik od nove recesije, automatizacija ima učinak na zapošljavanje. Prije nekoliko godina jedna studija je predvidjela da će čak 47% radnih mjesta u SAD-u nestati za nekoliko desetljeća, a većina studija sada to ipak smanjuju na nekih 10%. I prema nekim zutnjama, e, tehnologije poput robotizacije neće srednjeročno smanjiti zaposlenost zapravo e, tamo gdje ima više robotizacije ima i više zapošljavanja u Europi. Dakle, to neće doći, dovesti do pada zaposlenosti, ali ipak će to izazvati poremećaj na tržištu rada i kako to riješiti tu postoje dvije mogućnosti koje e, su u domeni ovog parlamenta, ne možda ovog odbora. Dakle, treba ojačati i uskladiti sustave socijalne zaštite kako bismo se pobrinuli da radnici budu zaštićeni tijekom tranzicije. Prije smo čuli pitanje o digitalnim uslugama i radnicima. Dakle, treba nam i kategorizacija radnika, što je dio toga, ali također e, samozaposleni i netradicionalni zaposlenici trebaju uživati i socijalnu zaštitu poput e, mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, roditeljskog dopusta i tako dalje. I dakle, trebamo imati socijalnu zaštitu za sve koja je dio odgovora. E, I drugi dio odgovora su obrazovanje i usavršavanje. I to su izazovi koje predstoje europskim institucijama koje imaju određenu nadležnost, iako je to uglavnom u rukama zemalja članica. Također i u obrazovanju trebamo se pomaknuti više ka cjeloživotnom učenju i odmaknuti se od tradicionalnih oblika obrazovanja. A sada i prelazimo na daljnje mogućnosti i zato vraćam riječ kolegi. Evo, ako možemo ponovno prikazati ovaj slajd sa šest područja djelovanja i usporedbu sa posljednjim sazivom, Dakle, ako se vratimo na ovih šest područja, što možemo učiniti u budućnosti? Dakle, ako se osvrnemo na infrastrukturu, dakle, imamo sada za to potrebno zakonodavstvo, a pitanje je sada njegove provedbe i to i na nacionalnoj razini. Uspjeh e, ćemo mjeriti time hoćemo li dobiti uskoro 5G i dovoljno velike mreže kako bismo podržali sve te napretke. Dakle, parlament treba voditi računa o tome. Zatim, kada je riječ o podacima i umjetnoj inteligenciji, kao što sam rekao prije, u posljednjem sazivu je učinjeno mnogo, ali treba učiniti još i više kako bi se osigurao protok i razmjena podataka. Imamo novu infrastrukturu za inovacije i trebamo je dijeliti. Kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, sada imamo neke smjernice, ali nešto toga sada treba pretočiti u zakonodavstvo naročito kada je e, riječ e, o automatizaciji. Dakle, e, korisnici, potrošači moraju shvatiti zašto su donesene određene algoritamske odluke. Kada je riječ o sigurnosti, trebamo nastaviti pravcem kojim smo već krenuli. Treba nam više procjene rizika, kod predstavljanja novih e, proizvoda i treba nam veća suradnja između zemalja članica jer ta sigurnosna pitanja sežu dalje od okvira samih zemalja članica. E, zatim, kada je riječ o zaštiti potrošača, odnosno korisnika, digitalizacija može biti saveznik korisnika kada imate recimo usluge koje vam e, nude najbolji izbor za sljedeće putovanje ili odlazak u restoran, ali e, te usluge moraju biti lojalne vama, a ne e, proizvođačima. Dakle, trebate shvatiti kako su sačinjenje od ljestvice restorana ili drugih ponuda trebate vidjeti kakvo je natjecanje između tih različitih usluga. I na kraju, kada je riječ o trećem sloju i online platformama, upravo smo o tome razgovarali i upravo smo počeli raditi na geoblokiranju i to treba sada nastaviti, naročito kada je riječ o zaštićenim materijalima. I kada je riječ o ilegalnim postupcima, recimo govoru mržnje i tako dalje. Znamo da je to velika prijetnja našoj demokraciji i stoga trebamo biti sigurni da sve online platforme ponašaju odgovornije prema takvom sadržaju. Ali naravno uz očuvanje slobode govora i temeljnih prava. Kada je riječ o e-vladi, Europska unija treba predvoditi svojim primjerom ali isto tako treba pomagati zemljama članicama u provođenju najboljih praksi, u interoperabilnosti, u financiranju pilot projekata kako bi zemlje članice mogle digitalizirati svoju upravu. Sve to treba ostvariti uvažavajuću perspektivu jedinstvenog tržišta i zato trebamo imati ovu povratnu petlju između digitalne tehnologije i jedinstvenog tržišta. Dakle, ako imate digitalne platforme koje obuhvaćaju cijelu Europu, slobodno kretanje osoba, usluga kapitala i robe je lakše, e, jer kao što je neko rekao, svijet je plošan sa internetom. I dakle, ako imate jedinstveno tržište sa jedinstvenim pravilima, to će koristiti i platformama i platformama u rastu. Dakle, znamo da je to problem u Europi u rastu i zašto imamo ovdje manje rasta nego SAD-u i u Kini. Zato jer jednom kada otvorite online platformu trebate zadovoljiti 28 različitih zakonodavnih e, sustava. To otežava razvoj. Zbog toga trebamo imati jedinstveno e, tržište i e, jedinstveno zakonodavstvo ali znamo da to nije tako. Imate nacionalno zakonodavstvo tamo gdje je sjedište platforme i onda ta platforma e, djeluje diljem Europe. To recimo imate u direktivu o e, trgovini, ali to zahtijeva mnogo povjerenja između zemalja članica, a znamo kako s time stvari stoje. Drugo e, je uskladiti propise na razini Europske unije, tako da imate jedinstvene standarde svugdje i to svi dobro znaju, ali e, sljedeći korak je zajednička provedba. Dakle, nije dovoljno imati jedinstveno zakonodavstvo, nego je, treba i jedinstvena provedba, a to je ponekad e, to onoga što se događa u Europi, jer to nije u rukama zemalja članica. Dakle, ako imate sustav zemlje porijekla, to nije nikakav problem. Dakle, propisi određene zemlje se provode u toj dotičnoj zemlji i onda uz pomoć putovnice, recimo za financijske usluge, to se može nuditi i drugdje. Ali ako imate europske propise koje provode 28 ili 27 zemalja članica, to jest pitanje jer će provedba biti različita u zemljama članicama. No, u posljednjem sazivu se nastojalo ojačati mrežu nacionalnih zakonodavnih tijela kako bi se osigurao jedinstveni pristup, ali možda to nije bilo dovoljno i možda je sada trenutak za europskog zakonodavca što nije potpuno suludo jer e, imate jedinstvene financijske usluge, imate e, jedinstveni nadzorni mehanizam u ESB-u koji nadzire najznačajnije banke u Europi, možda ne sve, ali najznačajnije i možda bismo trebali imati isto za online platforme u Europi. Evo, to me dovodi do posljednjeg dijela našeg izlaganja. Dakle, prelazim na preporuke. E, što se tiče pitanja što se može učiniti, e, parlament ima nekoliko izvora autoriteta, međutim e, postoje određeni poslovi koji se mogu obaviti posebno u ranoj fazi odluka i strateškog oblikovanja programa rada, posebno u trenutku kada komisija još razmišlja o aktivnostima za sljedeći mandat seriously Dakle, ovo je trenutak u kojem e, je potrebno pokrenuti aktivnosti, posebno zato što je Ursula von der Leyen rekla da je spremna prihvatiti ovo pravo inicijative a pritom treba voditi računa o onim glavnim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji, učenju strojeva i tako dalje. E, to zahtjeva pozornost. Moraju postojati dosljedna pravila, dosljedni propisi i njihova provedba na jedinstvenom tržištu. O tome je bilo riječi. E, jedan aspekt je usklađivanje, a drugi aspekt je uzajamno priznavanje postojećih pravila u različitim zemljama. E, mora postojati učinkovita kombinacija u primjeni propisa. Jedan od bitnih izazova povezan je sa nedovoljnom učinkovitosti u provedbi ovih propisa i to je jedan od razloga e, e, zašto je teško provesti e, geoblokiranje u pogledu roba koje zahtijevaju prijevoz. U svakom slučaju digitalizacija ima za cilj podržati održivost. Međutim, postoje izazovi u pogledu definiranja prioriteta raznih elemenata koji su time obuhvaćeni. Jačanje e-države E, povećanje europske nadležnosti zapravo je povezano sa prekograničnim uslugama. E, dosta se radilo na tom području, međutim nije sve ostvareno i upravo zato tu postoje velike mogućnosti, ali i veliki izazovi. A što se tiče e, prijelaza na digitalizaciju. Tu je važna socijalna zaštita, obrazovanje, osposobljavanje za digitalni svijet. I vjerojatno tu parlament može dati svoj doprinos e, u obliku rezolucije. Što se tiče samog e, e, procesa, ovdje se zapravo radi o prijedlozima koji bi se mogli pripremiti. E, treba voditi računa o zakonodavnom procesu. Ovaj postupak osiguranja boljeg zakonodavstva iznimno je važan jer je riječ o proceduri u sklopu koje je potrebno razmotriti pojedine zakonodavne prijedloge, potrebno ih je vrednovati, usporediti sa alternativama, e, provjeriti poštuju li pravila subsidijarnosti i proporcionalnosti, a isto tako jesu li srazmjerni u pogledu koristi koje nose. E, tu je e, važna uloga parlamenta i procjena učinka. Zapravo, E, ne postoji e, postupak e, boljeg zakonodavstva u pogledu strategija. Postupak rasprave i konzultacija je nešto što se treba uključiti u izradu programa i to postoji, međutim ne primjenjuje se sustavno i upravo zato to predstavlja izazov. Govoreći o prednostima e, koje bi donio program e, za cijelo digitalno jedinstveno tržište, moram reći da srećom e, postoji procjena učinka za brojne elemente, međutim u brojnim procjenama učinka ne postoji procjena troškova, tako da je teško provoditi usporedbu i osnove za usporedbu nisu identične, stoga ne postoji mogućnost horizontalne usporedbe između različitih mjera. E, to je prostor u kojem može djelovati komisija, ali isto tako postoji mogućnost za angažman parlamenta. Još jedno područje na koje bih se osvrnuo je vrednovanje programa nakon provedbe. E, uglavnom se bavimo procjenom učinka, međutim težište zakonodavstva je i u tome da se provede evaluacija i e, nakon toga provedba. Parlament povijesno gledano često nije uključen u taj proces. Što se tiče e, vrednovanja, obično se bavimo pitanjem učinkovitosti, ali ne bavimo se pitanjem e, je li provedba bila djelotvorna i jesu li ostvareni ciljevi e, koje smo željeli ostvariti. Da, jedna stvar je politika, a druga stvar su drugi elementi i tu digitalizacija može biti vrlo važan instrument za bolje zakonodavstvo. Kao prvo treba osnažiti položaj potrošača. Naravno, treba osposobiti e, potrošače u digitalnom svijetu kako bi donosili najbolje moguće odluke. I e, mora postojati mogućnost da se e, riješi ovaj jaz koji postoji što se tiče nedostatka digitalnih vještina. nacionalna tijela mogu dobiti pomoć u u smislu jačanja kapaciteta regulatora i može se osigurati praćenje velikih količina podataka i umjetne inteligencije uz pomoć odgovarajućih digitalnih instrumenata. To je nešto što treba promicati. A naravno, Radikalna mjera je zaobići regulatorna tijela u smislu da se zakonodavni kodeks pretoči u kompjuterski kod trebamo se odmaknuti od e, e, koda e, zapadne obale prema kodu istočne obale, dakle Silicijske doline. Međutim, bilo bi opasno prepustiti demokratski ključ ovim velikim platformama. Međutim, sukladno se može ostvariti kroz tehnološki dizajn, privatnost, kroz dizajn i to su mogućnosti koje se trebaju više koristiti. Vratit ću se na ulogu parlamenta. E, parlament i dalje treba e, jačati svoju ekspertizu E, kako bi unaprijedili instrumente za bolje zakonodavstvo. E, veliki je napredak ostvaren u protekloj godini, međutim, daleko više se još e, može ostvariti kako bi se unaprijedila unutarnja ekspertiza i ekspost evaluacija i procjena Europskog parlamenta, a isto tako kako bi se vrednovali ključni podaci koji su relevantni i za umjetnu inteligenciju. Sve su to elementi koje treba uzeti u obzir kako bi se mogle donijeti odluke koje su u najboljem interesu e, naših građana i potrošača. Hvala. Zahvaljujem. Sada ćemo prvo prijeći na drugu e, prezentaciju koju će održati profesor e, Hans Schulz iz Osnobruka. Čisto za vašu informaciju, ove prezentacije možete pronaći na platformi e-sastanak tako da ih i e, naknadno možete proučiti. Izvolite. Hvala vam lijepa. Kao što vidite, e, u ovim prezentacijama dolaze e, do izražaja područja koja su ovdje ključna i za koja ste nadležni, unutarnje tržište i zaštita potrošača. Ovdje govorimo prije o zaštiti potrošača. Riječ je o temama koje su međusobno povezane. Riječ je o istoj temi, međutim sada ju sagledavamo iz perspektive potrošača, odnosno perspektive građana. Razmatramo perspektivu koristi, ali isto tako opasnosti koje su povezane s europskim politikama i koje se odražavaju na život europskih građana u sklopu prve prezentacije vidjeli ste neke aspekte, a u sklopu ove prezentacije koja je rezultat rada e, dva znanstveno istraživačka radnika, odnosno e, bio je uključen daleko veći tim e, koji je razradio preporuke E, koje se odnose na zbivanja u Europi i e, daljnje mjere. Ovdje možete vidjeti e, program i sadržaj prezentacije, a doktorica Vivjerovska će prvo reći nekoliko riječi o prvim temama. Hvala vam lijepa. Što se tiče ovih prvih nekoliko tema, Istaknula bih eh, da je od nas zatraženo da predstavimo opći pregled eh, značenja i eh, položaja politike zaštite potrošača u sklopu Europske unije. Mi smo proveli analizu zakonodavnog razdoblja u proteklom desetljeću, tako da bih u nekoliko minuta iznijela jedan pregled. Između 2009. i 2018. E, u Europi su postojala dva trenda. E, kao prvo, Uh, uvedena su nova pravila zaštite potrošača uh, što se tiče uh, prodaje na internetu i drugdje. Međutim, tu postoje dva različita pristupa. Već postoji više od 100 pravnih instrumenata u Europskoj uniji na području zaštite potrošača primjerice zaštita potrošačkih ugovora, nepoštena trgovačka praksa, nepošteni ugovori i tako dalje. U zadnjih nekoliko godina e, povrh ovih općih propisa u Europskoj uniji dodana su nova prava. E, a posebice prava e, koja se odnose na zaštitu potrošača koja kupuju proizvode na internetu. Osim toga, tu se radi i o jamstvima o roku za povrat i raznim drugim pravima. Međutim, postoji i drugi e, skup novih propisa koji se odnosi na nova kretanja na tržištu. E, riječ je o reakciji na promjene koje se zbivaju na tržištu. Europsko pravo za e, području zaštite potrošača proširilo je područje primjene kako bi obuhvatilo nova područja. Primjerice, e, uvodi se uredba koja se tiče isporuke digitalnog sadržaja. E, to je područje koje nikada u prošlosti nije bilo zakonski uređeno. Osim toga postoji nešto što zovemo novi potrošači. E, postoji tradicionalni pristup potrošaču koji je krajnji korisnik određenih proizvoda i usluga. E, međutim, tu je došlo do promjene u značenju. Navišću jedan primjer. Nedavno je donesena nova uredba koja se odnosi na transparentnost internetskih platformi. E, I tu se govori o korisnicima platformi, a ne nužno samo o potrošačima. Osim toga, e, postoji pristup e, novi pristup tržištu. Riječ je o potpunoj harmonizaciji. To znači da postoji jedinstven standard koji se uvodi u cijeloj Uniji i pritom ne postoji mogućnost promjene na nacionalnoj razini. Pritom je e, veliki naglasak na djelotvornosti europskih propisa. Dakle, provedba propisa ima presudnu ulogu. Međutim, postavlja se pitanje e, zašto je politika zaštite potrošača tako važna za Europsku uniju. Mogli bismo e, zapravo reći da je riječ o Europskoj uniji potrošača. E, potrošači su u samom središtu unutarnjeg tržišta. E, pravi e, poticaji su ključni za uredno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, jer e, na samom potrošaču je da donese odluku hoće li kupovati zelene, održive proizvode ili usluge itd. Riječ je o odluci potrošača. On odlučuje hoće li to kupiti na službenom ili crnom tržištu. Odluke potrošača ključne su što se tiče učinkovitosti europske politike a i u drugim kontekstima. A o tome je bilo riječi i u sklopu prethodne prezentacije. Djelotvorna zaštita potrošača u kontekstu e, umjetne inteligencije, internetskih platformi predstavlja nešto što nam može pomoći da smanjimo rizike lažnih informacija, odnosno dezinformacija do kojih dolazi recimo u sklopu predizbornih kampanja i koje mogu nanijeti veliku štetu demokratskim procesima. Dakle, koji je smisao propisa koji se tiču zaštite potrošača? Kao prvo, to je nešto što olakšava svakodnevni život europskih građana. Zahvaljujući zaštiti potrošača, Europska unija približava se samim građanima. E, tu postoje tri osnovne stvari. Kao prvo, sigurnost. Na razini Europske unije već postoje propisi koji se tiču e, sigurnosti proizvoda, e, biljki, igračaka i tako dalje. Što to znači biti europljanin? To znači kupovati, putovati, baviti se raznim poslovima diljem Europe a da pritom ne nastaju neki dodatni troškovi, a sve se to radi u skladu sa zajedničkim propisima. Osim toga, Europska unija uvela je katalog e, potrošačkih prava. Ta prava, europska prava, služi tome da se usklade propisi koji već postoje na nacionalnoj razini prije nego što je Europska unija odlučila e, podnijeti zakonodavne prijedloge, međutim e, tu se uvode i novi propisi koji se primjerice tiču digitalnih platformi, novih oblika trgovačkih praksi itd. Ono što je Europska unija ovdje radi i to je možda najvažnije pitanje je to da jamči e, djelotvornu provedbu i ostvarenje tih prava. E, međutim, potrošačka prava nisu sama po sebi E, određena e, vrijednost jer e, potrošnja potrošača je nešto na što otpada 57% europskog BDP-a. Propisi Europske unije omogućuju kupovanje na razini Europske unije na internetu i u stvarnom svijetu bez ikakvih problema E, to dovodi do povećanja konkurentnosti europskih poduzeća, ali ne samo to, time se osigurava neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. E, na taj se način e, spriječava nezakonito postupanje subjekata od nacionalne do globalne razine, svih onih koji sudjeluju u prodaji, odnosno trgovini. Osim toga, time se promiče etično ponašanje svih subjekata e, koji sudjeluju u ovom procesu, e, prodavača, potrošača i tako dalje. Europska unija nije samo e, unutarnje tržište, nego je riječ o zajednici zajedničkih vrijednosti. I zadnja stvar koju želim reći odnosi se na ono e, s čime se zapravo vi kao Europski parlament morate suočiti. Čuli smo već nekoliko riječi o promjenama do kojih dolazi, ne samo u sklopu ovih prezentacija, nego i u sklopu prethodne rasprave. Ovdje bih istaknula E, samo nekoliko stvari koje e, mislim da treba dodatno naglasiti. postoje ekonomija na platformama koja sa sobom nosi nove izazove. Drugo, e, promjene na tržištu dovode do promjena u samim obilježjima potrošača. Tko su one stranke? Tko su subjekti koji zaslužuju zaštitu? Kada govorimo o potrošačima, oni kada odu na internet oni e, imaju jači položaj zahvaljujući internetu. Međutim, istodobno mala i srednja poduzeća ne uživaju istu razinu zaštite kao potrošači, a praktički su u istoj situaciji u odnosu na jače subjekte. E, dakle, postoji umjetna inteligencija, robotika, personalizacija i tako dalje. Ono što je ovdje važno istaknuti je da se sve ove promjene e, zbivaju neviđenom brzinom. E, zakonodavstvo uvijek treba pratiti izbivanje na tržištu, međutim važno je da jaz između tržišta i zakonodavca ne bude prevelik. Ono što je potrebno e, je brza reakcija zakonodavca na zbivanja na tržištu. Zaboravila sam samo spomenuti zaštitu okoliša i održivost, ali mislim da ću to preskočiti, budući da smo već o tome dosta čuli. Ono što je također važno da Europski parlament uzme u obzir jest i činjenica da sve promjene do kojih dolazi, a to znači promjene u tehnologiji, ali isto tako rastuća važnost pitanja zaštite okoliša i održivosti, spadaju u nove nadležnosti parlamenta. Svi su ti trendovi globalnog karaktera. To nije nešto što se događa na razini država članica, nego su to globalne pojave. Tako da možemo dati učinkovit odgovor samo na razini Europske unije. Istovremeno to sa sobom nosi određene nove izazove prije svega. Mora postojati unutarnja dosljednost zakonskih propisa Europske unije. U buduće će biti još potrebnija dobra koordinacija među postojećim instrumentima Europske unije. U protivnom sustav neće funkcionirati kako treba. Osim toga, propisi Europske unije moraju se dobro provoditi na nacionalnoj razini, moraju se osmisliti tako da se mogu primjenjivati na nacionalnoj razini. Treba shvatiti različitost pravnih sustava u nacionalnim državama i vidjeti što je potrebno da bi se u određenom e, pravnom sustavu mogla učinkovito primjenjivati pravila Europske unije, a to varira od države do države. Hvala i sada predajem palicu kolegi. Hvala. Evo, sada smo čuli koji su izazovi i moj je zadatak iznijeti neke preporuke. Sama metodologija da se dođe do zaključaka o preporukama je treba biti predmet e, promjena. Jer u ovom odboru se bavimo pitanjima problema na unutarnjem tržištu potrošači se žale na unutarnje tržište. Zatim e, postoji određene pritužbe potrošača koji žele da se bolje zaštite njihova prava. To su zapravo glavna dva motiva za izmjene u e, pravu potrošača. Osim toga, samo tržište je fragmentirano ako uđete u klasičnu trgovinu, vidjet ćete da su police uređene na isti način. Ako odete na internetsku platformu, neću sada nikoga navoditi imenom, svaki posjetitelj ima svoju vlastitu e-trgovinu, što znači da je vrlo teško zapravo detektirati problem, a neki akteri na tržištu su postigli to da nije ni u čijem interesu da se detektiraju problemi na tržištu i detektiraju problemi za potrošače. Potrebni su novi sustavi za rano uzbunjivanje, dakle to je, neki to zovu sustavima za praćenje tržišta. U nekim zemljama se već e, pokušava uvesti takve modele da se detektiraju problemi, a jedan od najnovijih trendova jest da se angažiraju velike internetske platforme u obavljanju zadaće monitoringa. Vjerojatno znate za promet e, ili za hotelski smještaj, države članice razmišljaju da nametnu obvezu internetskim platformama da prijavljuju određenu vrstu ponašanja pojedinih e, korisnika. Mislim da je to jedan dio koji nije trenutno pokriven. To će sigurno biti predmet e, politike zaštite potrošača, dakle da se to područje bolje rasvijetli. Nakon toga možemo pokušati definirati neka prioritetna područja politika. To je uvijek e, pomalo problem jer vrlo lako možemo sastaviti popis želja što bismo htjeli postići, međutim teže je definirati kriterije da ustanovimo koji su nam prioriteti. Odgovor je sličan onome koji sam već do sada dao. E, moji kolege, ekonomisti su već dali neke odgovore. Što je veći potencijal za ekonomski rast, to je bit određena područja politika trebalo imati veći prioritet. I e, teži je teže nezadovoljstvo, odnosno veći je problem nezadovoljstvo potrošača. Dakle, to je također jedan od mjernih kriterija. Dakle, ne radi se samo o gospodarstvu i o gospodarskom rastu, nego i o kvalitetnoj zaštiti potrošača, naših sugrađana, kako bi oni imali osjećaj da se prema njima pravedno postupa i da im Europska unija pruža odgovarajuću zaštitu. Ako pogledamo situaciju u Europi i izvan nje, možemo definirati najmanje četiri prioritetna područja politika kojima se svakako trebamo pozabaviti. Jedno od tih područja je održivost potrošnje. U konačnici uvijek ovisi o potrošaču da donese odluku, dakle on je taj koji će donijeti odluku za e, hoće li kupiti neku uslugu ili neku robu. Ovo bi trebalo pomoći potrošačima da donesu održiviju odluku, a možda bi ih se tim mjerama čak trebalo i potaknuti da idu u jednom održivijem smjeru što se tiče potrošnje. Dakle, to bi bilo što se tiče politike zaštite potrošača. U posljednjem sazivu već smo imali neke značajne studije u ovome odboru o produžetku životnog ciklusa nekih proizvoda. mislim da se još može nastaviti raditi na nekima od njih. Politika zaštite potrošača morat će se pobrinuti da postoje informacije o e, proizvodima u smislu klimatskog otiska. Dakle, to nije samo u interesu potrošača, nego i poslovnih subjekata, budući da im to može omogućiti da iznose tvrdnje o održivosti svojih proizvoda i da na taj način stave u opticaj na tržište svoje proizvode. Dakle, ako ukoliko zaista e, imaju veću e, održivost od konkurenata. To obuhvaća također informacije o trajanju i e, proizvoda i o mogućnosti popravka. Još nismo dobili odgovor od europskog zakonodavca što je sa sustavom žalbi potrošača i uzima li on u obzir pitanje održivosti. Navest ću vam jedan primjer. Je li e, moguće postići zamjenu proizvoda, odnosno je li to lakše postići ili lakše postići zamjenu proizvoda od popravka pojedinog proizvoda. U tom slučaju to nije u skladu sa globalnim ciljevima održivosti. U tom slučaju prilikom sljedeće revizije propisa o zaštiti potrošača trebalo bi revidirati sustav pravnih sredstava e, iz perspektive održivosti. Drugi primjer tiče se algoritama i umjetne inteligencije. Vrlo često se može čuti da se tu pojavljuju važna značajna etička pitanja. To je možda točno, no osobno smatram da se tu javljaju i neka važna pravna pitanja. Tako da e, bilo kakva etička razmatranja moraju se protočiti u zakon koji će se onda provoditi. Mnogo takvih, e, mnoga od ovih područja Čuli smo za algoritme da su pojedini skupovi podataka zastarjeli, tako da postoji prostor za diskriminaciju, a neka e, obilježja e, samoučenja mogu povećati problem. pitam se što je sa zakonskim propisima o geoblokiranju. O tome smo već čuli. Možda bi i to moglo biti bolje osmišljeno kao pitanje diskriminacije algoritama. Možda bi se mogli riješiti neki tehnički problemi kada bismo imali sustav koji bi pratio algoritme na taj način bi se naprosto mogla zabraniti diskriminacija iz jednog iz jedne drugačije perspektive umjesto da zakonodavstvo bude e, umjesto da zakonodavstvo uzima u obzir dakle geografsko mjesto Mislim da će se morati pravno odlučiti jesu li informacije kojima raspolažemo dostatne jer ponekad e, mislim da tu, tu ima dosta prostora za poboljšanja i htio bih e, samo još reći da algoritmi imaju sve veći značaj i mogu utjecati čak i na rezultate na izborima, a neki algoritmi e, dakle doista mogu izravno utjecati na ponašanje ljudi, tako da je tu potrebno vrlo budno pratiti što se zbiva i dobro zakonski urediti sustav. Kada je riječ o platformama u širem smislu, tu se pojavljuje više pitanja. Jedno od njih je sljedeći korak nakon uredbe Omnibus. Mi smo ovdje definirali glavna područja u odnosu na globalne trendove. I pred nama je još mnogo posla ukoliko želimo da komercijalne platforme budu pouzdanije, dakle sustav eh, recenzija gdje korisnici platformi mogu dati svoje komentare vezano uz neke proizvode, usluge ili pak klijente i vrlo često se događa da su te recenzije zapravo mm, neobjektivne, da su pristrane. I još jedno važno pitanje. Sve velike platforme, a posebno one koje omogućuju sklapanje ugovora pokušavaju izuzeti svoju pravnu odgovornost e, kad god je to moguće. U SAD-u imamo značajnu sudsku praksu koja ukazuje na činjenicu da sudovi to više nisu spremni tolerirati. U Europi e, se rijetko oslanjamo na sudove, no i tu će biti potrebna određena regulativa. I e, moj posljednji zaključak je povezan s time, to je odgovornost autonomnih sustava, da kako to se uglavnom odnosi na automobile. Netko je spomenuo i direktivu o osiguranju motornih vozila, to bi se također moglo sagledati iz ovog ugla. Što se tiče odgovornosti, pravne odgovornosti za autonomna vozila, to je sigurno pitanje koje spada u industrijsku politiku. Kao i u području umjetne inteligencije, Europa još nije izgubila vodstvo u području automobilske industrije, tako da mislim da je važno za europskog zakonodavca kod donošenja pravne regulative za vozila za automobile koji sami voze da se uspostavi sustav koji bi omogućio europskoj industriji da zadrži vodstvo na tržištu. Poboljšanje zakonskog okvira za zaštitu potrošača je u redu, međutim e, te propise također treba i provoditi u praksi, kao što smo čuli od kolega. E, htio bih još iznijeti nekoliko kratkih e, primjedbi. Europa je doista mnogo toga učinila u posljednjem razdoblju kako bi se poboljšala e, upravna provedba. Mislim da je to značajan napredak, tako da potrošači e, ne moraju sami tražiti da se ispunjavaju njihova prava i još preko granica. Dakle, e, takav jedan upravni mehanizam je važan, a sljedeći korak bilo bi da se osnuje javno tijelo za praćenje algoritamskih odluka, što bi omogućilo jednu minimalnu razinu e, objektivne opravdanosti algoritamskih e, odluka. Nešto od toga smo imali u jednoj od posljednjih uredbi no, mislim da bi e, se to u svakom slučaju trebalo donijeti na razini Europske unije. Zatim, e, došlo je i do, i do poboljšanja u e, kolektivnim tužbama. Međutim, to je tek prvi korak. Europa će morati razraditi vlastiti sustav američki model se obično ne smatra primjerenim, tako da Europska unija mora razraditi vlastiti sustav e, kolektivnih e, tužbi za privatne e, pritužbe potrošača. Mislim da bih sada iznio još jednu primjedbu što se tiče jednakosti instrumenata, udruženja poslodavaca eh, žele promicati svoje interese, a potrošači nisu tako dobro organizirani. E, budući da su njihovi, ima ih više i njihovi interesi nisu tako koncentrirani. Cilj politike zaštite potrošača je poboljšati status pojedinih potrošača, ali isto tako i udruženja za zaštitu potrošača i njihovih predstavnika u političkom procesu. Jedna od najviše obećavajućih prilika bila bi da se koriste aplikacije za zaštitu potrošača. Možda vam je poznato da su na tržište već izišle prve aplikacije, uglavnom su do sada bile komercijalnog karaktera. Tu se pokušava pomoći potrošača, potrošačima e, kada je riječ e, o potpisivanju ugovora, kako im ne bi nešto promaknulo. Zatim tu se prate standardni uvjeti, ugovorni uvjeti. E, tako da im se to pomoću, dakle ti aplikacije im pomažu u tome. Ako se pojavi crveno svjetlo, znači da je neki problem, ako je zeleno svjetlo, onda je sve u redu. Ne mislim da bi Europska unija, odnosno zakonodavci Europskoj uniji to trebali prepuštati tržištu. Ako već postoje takve aplikacije, bilo bi vrlo korisno kada bismo i mi imali snažne instrumente iz Europske unije e, koje bi onda Europska unija predala državama članicama za zaštitu potrošača, odnosno njihovih interesa. Još jedno izazovno, ali obećavajuće pitanje je sljedeće. Odnosno, treba li koristiti umjetnu inteligenciju za usklađivanje sustava informiranja potrošača? Imamo popise za potrošače u brojnim direktivama koji su standardizirane informacije. Dakle, svaki potrošač dobiva više manje iste informacije i to nisu personalizirane informacije. Imamo neke izuzetke u e, financijskim uslugama, ali inače su to standardizirane informacije. No, pomoću tih popisa potrošači mogu otvoriti račune na platformama za individualizaciju i personalizaciju podataka. Dakle, svaka platforma, svaka e-trgovina može predložiti potrošačima još neku robu za kupnju u pomoću oglasa kao što je to uobičajeno među ponuditeljima usluga na internetu. Recimo da ste kupili pisač putem platforme, a dva tjedna ili dvije godine kasnije naručujete toner za njega. Zašto vam ta platforma ne bi rekla zašto vam taj toner ne odgovara ili možda bi vam odgovarao ovaj drugi toner za taj pisač koji ste kupili prije dve godine. Evo to su neki primjeri toga kako platforme raspolažu podacima o potrošačima i o njihovom spolu, zdravstvenom stanju i tako dalje. Dakle, moglo bi se pretpostaviti da u nekim slučajevima ti e, podaci predstavljaju povredu propisa o privatnosti, a s druge strane ti podaci mogu biti korisni, no pravo pitanje je do koje bi mjere te standardizirane informacije bi se pomoću umjetne inteligencije mogle popuniti personaliziranim informacijama. I tu su dvije stvari očite. Dakle, trebaju nam više istraživanja o potrošačima. Mnogi poslovni modeli se temelje na studijama ponašanja potrošača, I neke od glavnih primjera su poslovne tajne iz očitih e, razloga, ali kako nam treba daljnja istraživanja u području zaštite potrošača do e, pravne prirode ili tehničke prirode. Dobra politika zaštite potrošača i dobra zaštita potrošača ne mogu funkcionirati bez potrošača koji e, rade svoje posao i koji e, se financiraju jer potrošači im neće plaćati članarine ili pristojbe. Dakle, da ponovim, Zakon o zaštiti potrošača i politika zaštite potrošača su ključni za integraciju tržišta i za gospodarski rast to je jedna strana medalje, ali s druge strane medalje zaštita potrošača i politika zaštite potrošača su izuzetno važni u svrhu prikazivanja koristi od europskih politika za europske građane, odnosno to je pretpostavka za njihovo povjerenje u gospodarstvo koje je pod nadzorom europskih tijela i tijela zemalja članica. Dakle, oni moraju znati da e, postoji pravednost i da postoji također i zaštitni sustav u slučaju da dođe do neke greške. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Hvala doktore Šulte i doktorice Pivorska na vašim izlaganjima, a sada otvaramo raspravu. Jesu li prisutni koordinatori ili njihovi zamjenici koji imaju prvi pravo uzeti riječ? Dakle, prvo ćemo čuti niz pitanja, a onda ćemo našim stručnjacima dati priliku da odgovore. Gospodin Štefanec. Hvala, gospođo predsjednice, i hvala svim stručnjacima na ovim zanimljivim informacijama. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na društvene standarde jer se predlaže harmonizacija socijalnih ili društvenih standarda, ali kao što znamo to nije samo nadležnosti zemalja članica, nego socijalni standardi ovise i o gospodarskim učincima u zemljama članicama. Dakle, u slučaju previsokih socijalnih standarda oni bi mogli predstavljati nepodnošljivi teret za druge zemlje članice i ograničiti njihov gospodarski rast. Dakle, htio bih pitati postoji li zabrinutost u vezi sa mogućnošću usporavanja gospodarskog rasta u slučaju harmonizacije tih standarda. A drugo pitanje se odnosi na ovu zanimljivu zamisao o uspostavi jednog jedinstvenog nadzornog tijela za uređenje jedinstvenog digitalnog tržišta i htio sam postaviti pitanje o dosegu nadležnosti e, takvog jednog tijela poput recimo ESM-a. Hvala. Ima li drugih pitanja? Evo, ja bih mogla ubaciti jedno, a ako se nitko ne javlja za riječ, ali javio se evo, gospodin Ancip. Imam e, pitanje o o digitalnim uslugama. Nova predsjednica Europske komisije je najavila da će u prvih sto dana na tom položaju donijeti taj akt o digitalnim uslugama. Čime će se on baviti? Je li to ponovno otvaranje direktive o e-trgovini ili što? Drugo pitanje, također je najavljeno da će se donijeti pravna regulativa o umjetnoj inteligenciji. Znamo da je Europska komisija dala smjernice za umjetnu inteligenciju i sada imamo probno razdoblje. Još jednom ponavljam, na što će se odnositi taj zakonodavni akt? Znam da postoji dobra suradnja između Provjela i Europske komisije i htio bih vam zahvaliti na toj plodonosnoj suradnji, no molim vas također da odgovorite na ova moja dva pitanja. Hvala, gospođa Gize. Yes, um, first pa evo, e, prvo nekoliko pitanja profesoru Desreleju i profesoru Markusu. Hvala vam na vašem izlaganju koje je bilo vrlo zanimljivo. Dakle, htjela bih govoriti o rastućim poduzećima koje ste spomenuli da su problem e, za razliku od startupova u Europi. I e, zapravo mi nastojimo uskladiti tržišta i riješiti na taj način taj problem, ali postoje također i problem financijskih kapaciteta koji je e, različit u Europi i u SAD-u i u Kini iz različitih razloga i što namjeravate tu poduzeti i sažete li se sa ovom mojom tvrdnjom? Zatim spomenuli ste e, potrebu za europskim e, nadzornim ili zakonodavnim tijelom. Dakle, što predlažete nadzorno tijelo za digitalne usluge, za algoritme? ili što bi točno se trebalo tu nadzirati, urediti, provedba ili što drugo. Evo, ako možete to malo razraditi, jer mislim da je to zanimljiva ideja i čujem različita mišljenja od stručnjaka o tome. Spomenuli ste također i umjetnu inteligenciju, u tom smislu bi se to moglo također uzeti u obzir. Pitanje je za profesora Šultea. Dakle, spomenuli ste algoritam koji može utjecati na ponašanje birača i na druga ponašanja. Dakle, trebamo i zakonodavstvo o tome imate li neku predođbu o tome u kojem pravcu krenuti. Mi smo svi zabrinuti zbog toga, ali ne znamo točno što bismo mogli poduzeti. Recimo, nedavno smo čuli da Facebook čak odbija predati e, podatke istraživačima, tako da je to dosta složeno pitanje i htjela bih da to malo razjasnite. Evo, ako smijem, ja bih e, dodala još jedno pitanje. E, zanima me ova zamisao da se osmisli zakonodavstvo koje će se samo provoditi. Možete li možda malo to razraditi? Dakle, bilo bi sjajno kada bismo osmisliti tako zakonodavstvo koje se e, samo provodi. Uvijek govorimo o tome da je provedba problem. Dakle, ako možemo osmisliti tako zakonodavstvo koje samo od sebe rješava taj problem, e, kako vi mislite da bismo to mogli učiniti ili možda imate neke primjere toga? Hvala vam. Hvala na ovim pitanjima. Ja ću odgovoriti na neka od njih, onda ću prepustiti riječ kolegi. Kada je riječ o e, europskom zakonodavnom tijelu, nekoliko napomena. Dakle, ne moramo nužno imati jedno e, tako jedinstveno tijelo, a e, da bi to bilo tijelo koje će zamijeniti nacionalna tijela. Dakle, prijedlog je taj da se učini nešto poput SSM-a za velike platforme kako bismo imali dvostruki sustav u kojem nacionalna tijela provode istrage, ali odluke se donose na europskoj razini i onda se primjenjuju na platformu u cijeloj Europi. Dakle, ne želimo dokinuti nacionalna tijela, nego ih bolje uklopiti u jedan sustav u kojem se konačna odluka donosi na razini Europske unije. Drugo, to bi se odnosilo na značajne platforme, no kako ih prepoznati prema broju korisnika, to bi mogao biti jedan kriterij ili drugi kriterij bi mogao biti rizik koji predstavljaju po demokraciju ili po društvu, recimo kada je riječ o značajnim bankama koje predstavljaju rizik po javnu ekonomiju. Dakle, trebamo odrediti kriterije za utvrđivanje značajnosti takvih platformi i treće, što primijeniti na te platforme, kakva pravila, pa sva ona koja postoje u području e-trgovine i e-usluga. Na to ću se vratiti za trenutak. Dakle, e, odgovornost za sadržaj na platformi, transparentnosti poslovanja i postupanja i pravednosti. Dakle, uglavnom te tri skupine pitanja kojima bi se bavilo to europsko tijelo. Kada je riječ o observatoriju, riječ je više o prikupljanju stručnosti i informacija, ne toliko o zakonskom uređenju nego o tome da ovaj parlament raspolaže sa većom količinom informacija. Kada je riječ e, o aktu o digitalnim uslugama, pa <laughs> ja ne mogu sada reći što komisija ima na umu. Vjerojatno ćete to moći postaviti kao pitanje na saslušanjima povjerenika. No, pretpostavljam da bi to mogla biti revizija direktive o e-trgovini kako bi se odredilo kada postoji odgovornost za štetan ili ilegalan sadržaj. Direktiva o e uslugama nije uvijek jasna u tome. Imamo negdje preporuke komisije koje jesu korisne, ali pitanje je do koje mjere sežu te prošlogodišnje preporuke o ilegalnom sadržaju i do koje mjere se one mogu pretvoriti u zakonodavstvo. Kada je riječ o uređenju umjetne inteligencije, tu treba i riješiti pitanje razumijevanja od srede potrošača i odgovornosti, ali tu moramo biti oprezni jer je ovo doista novo područje i ti zakoni bi morali biti vrlo prilagodljivi. Tako da bi bilo najbolje imati samo neka opća načela u zakonu, a onda E, provoditi te propise u partnerstvu sa poduzećima. Dakle, to je jedno nepoznato područje i mislim da bi bilo opasno imati detaljno zakonodavstvo koje će provoditi nacionalne vlasti. Ovdje treba zapravo malo ispitati situaciju i imati tijela i zakonodavce koji su spremni eksperimentirati. I na kraju propisi koji se same provode. Recimo, primjer je pametan ugovor, odnosno prema odredbama u ugovoru on se sam provodi. Dakle, ako se ugovor ne izvrši na vrijeme, predviđena je za to kazna. Ne treba se obraćati sudu ili nadležnim vlastima, nego se ugovor na neki način sam provodi. I u GDPR-u imamo i e, privatnost po defaultu. Dakle, imamo sustav koji je osmišljen na način koji štiti privatnost, ali to ne znači da u tome zakonodavac ili parlament nemaju određenu ulogu. Dakle, u osmišljavanju kodeksa treba vidjeti da je to ono što traži naša demokracija, a ne ono što poduzeće u svojem e, softveru želi učiniti. Dakle, ne može se provoditi sve samo po sebi, ali u svakom slučaju trebali bismo taj instrumentari što više istražiti. Pa, ovo je dosta materijala za razmišljanje. Započet ću o pitanju gospodina Štefanca o socijalnim standardima. Imate pravo kada ukazujete na razlike između zemalja članica. Ako se vratimo na ugovor o funkcioniranju Europske unije, Europske unije, europske institucije imaju sekundarnu ulogu kada je riječ o socijalnoj zaštiti, a glavnu ulogu imaju zemlje članice. Europske institucije imaju konkretne nadležnosti u nizu područja kada je riječ o određivanju standarda, recimo u prekograničnoj prenosivosti e, E, socijalne zaštite. Kada, e, kada govorimo o političkim preporukama koje su dogovorene u prosincu, ne znam jesu li provedene, ali mislim da je to dobar primjer načina na koji se nešto osmišljava. Dakle, to pokazuje da Europska unija ima određeno vodstvo, ali ne upleće se u unutarnja pitanja zemalja članica i uvažava njihove razlike. Recimo, vode se prava za e, netradicionalne radnike i samo zaposlene radnike i navode se zapravo minimalna razina zaštite. S obzirom na e, razlike, recimo BDP u poglavi stanovnika između zemalja članica, bilo bi neprikladno e, imati jedinstvene standarde. Ali preporuke vijeća se bave također i pitanjem prenosivosti koristi iz socijalnog sustava. Imamo dakle e, prenosivost za tradicionalne zaposlenike u razdoblju 2004-2009, ali to, je proširen, e, to nije prošireno na e, samozaposlene djelatnike i na netradicionalne djelatnike i to se sada nastoji proširiti. No, ne definiraju se načini tim smjernicama. Dakle, ja sam radio jednu studiju o pitanjima socijalne zaštite i imamo tu usporedbe zemalja članicama e, i tu postoje ogromne razlike. Dakle, na europskoj razini ne bi bilo ispravno uvoditi standardizirane e, propise, ali u svakom slučaju Europska unija tu može imati određenu ulogu. Kada je reč e, o aktu o digitalnim uslugama i suradnji sa komisijom. Da, surađujemo s komisijom e, i e, hvala gospodinu Ansipu na pitanje. Zapravo, najbitnije pitanje je održivost digitalizacije. O tome smo slušali i na skupu u Bukureštu. No, ne znam što komisija e, namjerava učiniti s tim aktom, o tome trebate pitati svoje nekadašnje prijatelje. I mm, o tome smo čuli neka pitanja prije. Dakle, u nizu slučajeva trebate zapravo očekati da se samo to riješi na e, tržištu, ali zakonodavac ne smije previše kasniti za time. Mislim da ne smijemo donositi previše čvrstih zakona prerano. Čuli smo danas jednu napomenu koja se približava pravom rješenju, a to je e, odgovornost e, algoritama, recimo algoritama u strojnom učenju. Ispričavam se, prebolio sam prehradu. E, komisija ima dobar dokument o stajalištu koji je objavljen u proljeću i kada je riječ o tome imamo strogi režim odgovornosti, komisija e, mora jedino dokazati štetu, inače je teret dokazivanja prevelik. No za e, usluge nemamo ništa slično, a kada je riječ o širenju digitalnog svijeta, e, teško je razlikovati proizvode i usluge u digitalnom svijetu i to je jedno područje gdje bi Europska unija trebala dati više pravne sigurnosti ne znam sada kakvi su nacionalni aranžmani koji su dosta različiti, ali treba e, vidjeti što je kada roba i usluge prelaze granicu. Recimo, proizvode pa nekad prenose dronovi. Dakle, tu treba još mnogo toga učiniti. Pitanje gospođe Gize o startupovima i scale-upovima. Da, vaše pitanje je vrlo precizno i tu se i radi o novcu. Kada je riječ o startupovima, u digitalnom e, prostoru e, startupovi su loše prolazili i sada nešto bolje prolaze, a sada e, kada ulaze u sljedeću fazu se suočavaju sa problemima. Dakle, nemaju dovoljno kapitala i kada rade inicijalnu ponudu na burzi, onda je to jednostavnije učiniti i u Sjevernoj Americi nego ovdje. I to je povezano sa jednim širim problemom za Europu koji nije samo digitalne prirode, a to je da se Europa oslanja na banke i e, tržišta kapitala su u usporedbi s time slaba i također e, rizični kapital u Europi je jedna petina od onoga u SAD-u. Unija tržišta kapitala je poduzela neke korake u pravom smjeru, ali oni su vjerojatno premali i još se postavlja pitanje također i stečaja. Jer recimo u slučaju nesolventnosti u Sjevernoj Americi imamo e, liberalne zakone i e, također u Ujedinjenoj kraljevini, dakle u anglofonim sustavima, a, e, u drugim režimima se sve blokira dok se pitanje rješava. Ako pogledamo Sjevernu Ameriku, mnogi uspješni poduzetnici su bankrotirali dva ili tri ili četiri puta. I to je možda i ovdje pitanje društva. Recimo, ako e, niste uspjeli u Europi, onda e, ste loser, ali to nije možda toliko u Sjevernoj Americi. Dakle, Unija tržišta kapitala je krenula u dobrom smjeru, ali neke zemlje članice imaju e, propise koji previše opterećuju situaciju. No, dakle, zakon o stečaju je nešto e, što će se morati rješavati uskoro. I također, kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, je, to je tema za raspravu u našem odjelu i to bi moglo primijeniti i se i na druga područja koja su sada vruća pod navodnicima komisija ima više proračuna za to, ali u svakom slučaju mi e, i u razgovorima sa predstavnicima industrije se mnogo toga može učiniti. A što se tiče privatnosti po dizajnu, sviđa mi se primjer koji je iznesen. E, međutim, ne radi se ovdje samo o provedbi, e, nego i o praćenju provedbe. U mnogim slučajevima u procjeni učinka bi trebao postojati odlomak o tome kako pratiti učinkovitost. E, tu zapravo nema puno sadržaja. I tu se moramo onda vratiti na sam postupak uvođenja boljeg zakonodavstva. Veću pozornost u trenutku donošenja propisa trebamo posvetiti prikupljanju pokazatelja i oni se trebaju prikupljati automatski i onda će praćenje biti daleko učinkovitije i onda će vama biti daleko lakše znati koji sljedeći koraci trebaju biti poduzeti. A sada prepuštam riječ kolegama. Neću ni pokušati dati odgovor na sva pitanja osvrnut ću se na neka od njih. Kao prvo što se tiče provedbe po dizajnu. E, u sklopu ove rasprave nema dovoljno primjera. Naravno, treba osigurati provedbu prava i zapravo ta prava trebaju biti direktno izvršiva. E, međutim, e, većina ljudi uopće ne zna koji bi tu primjeri bili relevantni. E, možda bih mogao ovdje e, navesti neke primjere, recimo iz područja propisa koji se odnose na prava putnika. Ako govorimo o letovima, e, tu je stvar malo kompliciranija, a što se tiče vlakova, tu bi lako mogli uvesti izravno primjenjiva putnička prava željeznica ili zrakoplovna kompanija točno znaju kada je došlo do kašnjenja i e, je li let otkazan. I ukoliko ste elektronički rezervirali kartu, onda bi zapravo trebalo e, biti vrlo jednostavno dobiti odštetu u iznosu od recimo 600 e, eura za slučaj kada je let otkazan. To se može lako vratiti na vašu karticu. E, međutim, ako pogledamo statističke podatke, e, e, trećina ili 50% tih prava koje imaju potrošači se doista i provode. To je praktički paleodigitalni prostor. Ako odete na aplikaciju pružatelja usluge, zapravo E, bi bilo vrlo lako europskom zakonodavcu uvesti obvezu za pružatelja usluge prijevoza e, da automatski e, plati odštetu ili paušalni iznos u slučaju kašnjenja ili otkazanog leta. Naravno, možemo krenuti i korak dalje recimo telekomunikacijska tvrtka točno zna kada je došlo do problema i smetnji u pruženju udluka, u pruženju usluga. Ne moramo samo govoriti o izravno izvršivim ugovorima. Možemo govoriti i o vrlo jednostavnim ugovorima gdje možemo imati jasan opis neizvršenja ugovorne odredbe i točno se može navesti iznos ugovorne kazne. E, naravno, iz očitih razloga e, gospodarski subjekti ne žele to sami e, napraviti, a postojeći sustav i propisi koji se tiču zaštite putničkih prava takvi su da se čak zabranjuje državama članicama da uvode neke dodatne sustave povrh propisa koji postoje na razini Europske unije i e, osvrnuo bih se osim toga na nekoliko pitanja koja se tiču umjetne inteligencije koju treba e, detaljno urediti. Koji tu primjeri postoje? I ovdje bismo trebali krenuti od vrlo jednostavnih i jasnih primjera. Jedan primjer koji se često spominje tiče se e, zabrane E, geografske adrese za određene aplikacije umjetne inteligencije. Recimo u sektoru financijskih usluga gdje trebate e, određene e, bodove jer znamo da geografska adresa može biti važan čimbenik što se tiče socijalnog socijalne evaluacije, segregacije i tako dalje. To se može razmotriti E, kako bi se u nekim e, aplikacijama zabranilo korištenje određenih kriterija. E, to naravno sa sobom nosi određene rizike, ali tu već postoje određeni primjeri bilo u zakonodavnom okviru država članica ili na drugim kontinentima. Pitanje je kako bi mogli izgledati konkretni propisi koji se tiču umjetne inteligencije. E, smatram e, da bi trebalo uvesti jednostavnu obvezu podnošenja izvješća u e, situacijama kada se koristi umjetna inteligencija. Propisi na ovom području trebaju obuhvatiti i uvođenje nadzornog tijela koje zaprima prijave i koja onda uvodi određene mjere e, kako bi reagirali na problematične situacije. Osvrnuo bih se i na ono što je rekla zastupnica Gize i primjere algoritama ponašanja koji mogu biti opasni. E, ti primjeri uvijek su hipotetičke naravi, ali nisu potpuno nezamislivi. Recimo koristite mobitel koji ima operativni sustav koji je tjesno povezan i sa nekim platformama za kupovinu online. I iz nekog razloga vi često čitate vijesti o kriminalu, a onda naravno e, u sljedećem koraku dobivate sve više preporuka za takve članke, a u daljnoj fazi dobivate preporuke da kupite neku e, opremu za zaštitu. E, I zapravo tu počinjemo misliti o praćenju E, države i postavlja se pitanje učinkovitosti ovakvih e, strategija. Ukoliko postoje, onda bi se trebale zabraniti. E, to je nešto što je teško jer pristup može biti samo iznimno selektivan budući da je umjetna inteligencija toliko moćan alat, a tržišni učinci E, bi se nepotrebno mogli ograničiti, ali unatoč tome e, mogli bismo početi razmišljati o tome za što se ne bi smjela koristiti umjetna inteligencija. Tu trebamo krenuti sa sasvim konkretnim primjerima, a ne samo teoretski govoriti o tome kako nešto treba učiniti sa umjetnom inteligencijom. Želite se i vi osvrnuti na neka pitanja? Da, hvala. E, ima samo nešto što bih željela dodati. a tiče se izravno primjenjivih prava, odnosno ugovora. Tu vrlo pažljivo moramo razlikovati o čemu je ovdje riječ. Ako postoji izravno primjenjiv ugovor, tu postoji e, određeni rizik. Moramo razmišljati o tome koliko mjera sigurnosti postoji unutar našeg pravnog sustava koje su uvedene kroz europsko pravo, a kojima se sprečava automatsko izvršenje ugovora. E, prije nego što se provjeri je li ugovor pošten ili eventualno sadrži odredbe e, koje su nepoštene i tako dalje i tako dalje. E, a prije nego što se može izvršiti takav ugovor. Dakle, i to je nešto što trebamo uzeti u obzir. E, stručnjaci za informatiku doista ne vole neke otvorene zakonske mjere. E, žele sasvim konkretne situacije. Ukoliko vlak kasni, onda morate dobiti odštetu od 200 eura. Sjajno. Međutim, ukoliko to ne platite na vrijeme, onda e, trebate ako vi ne platite kao potrošač na vrijeme, trebate platiti 200 eura. E, to nije simetrična situacija. Tako da smatram da tu trebamo doista biti vrlo pažljivi, vrlo oprezni i e, voditi računa o tome gdje trebamo osigurati izravno primjenjivost, a gdje ne. Hvala vam lijepa. E, u ime odbora želim zahvaliti svim stručnjacima koji su nam se pridružili, održali prezentacije i predstavili studiju odnosno studije i dali doprinos vrlo zanimljivoj raspravi. E, puno smo toga doznali od vas. Hvala vam puno na tome. Ovime zaključujem naš sastanak. Sutra nastavljamo s radom ujutro u 9.30. Želim vam ugodnu večer.